S obzirom da je Gesine stigla, možemo i početi. Znam da je bio sastanak e, izvjestitelja u Sjeni, da je to bio važan sastanak, ali evo, prihvatila si, zar ne? Prijedloga o biciklima ovo. I hvala na biciklu, to je već drugi pročendanski poklon od tebe, Gezine. Dobro onda ćemo početi sa odlukama donesenim na sjednici koordinatora, već smo vam rekli. Ako ne bude nikakvih prigovora do večeras 18.30, znači da ćemo te odluke takve kakve su smatrati usvojenim. A sada prelazimo na studiju o djelovanju biogoriva na promet i okoliš. I sada riječ dajem direktoru Giovanni Santiju i gospođi Marici dakle vodećim ljudima Instituta za energiju i transport koji će predstaviti tu studiju. Studija je zatražena i data u nalog od strane našeg odbora prije pune tri godine. I kao što vidite, to je jedna vrlo velika, opsežna studija. Prema tome riječ dajem našim, našim gostima koji, kao vodeći ljudi instituta, će prezentirati studiju. Izvolite. Hvala lijepo gospodine Kramer i dobar dan svima skupa. Prije nego što krenemo sa detaljima studije, ja bih vam dao prvo jedan kratak uvod o toj studiji. Kao što vidite iz samog naslova, studija se bavi posljedicama biogoriva na različite vrste prometa različite modalitete pronesa i vezu sa okolišem. A zbog toga smo morali, bilo je vrlo bitno prikupiti jako, jako veliku količinu podataka iz različitih područja i to sa drugim izvorima nakon toga usporediti kako bi vidjeli koji su doista posljedice biogoriva po različite sektore naše industrije. To su bili razni ciljevi naše studije, najvažniji ciljevi. A sada nekoliko riječi o kolegici gospođi Paveli Luizi koja je de facto kao stručni voditelj ove studije e, predvodila tim koji je na tome radio u našem institutu, na čijem sam ja inače čelo, Institutu za energetiku i transport. Mi smo dobili nalog od Europskog parlamenta, ali načelno mi inače djelujemo kao neovisna znanstvena institucija koja daje potporu i komisiji i parlamentu, dakle europskim institucijama i izrađujemo različite znanstvene studije, analize na njihov zahtjev kako bi im omogućili da lakše donose svoje odluke i svoje politike u različitim područjima kad je to potrebno, dakle razne uopće opće uprave i različiti odbori. Osobno sam specijaliziran upravo za područje transporta i kao što vidite iz ovog slajda radimo institutu i vodimo institut koji ima vrlo širok portfelj a posebno smo stručni za biogoriva. biogoriva smo u prošlosti nekoliko studija izradili. On vrlo poznatu Well to Wheel studiju koja nam je pomogla da razumijemo i da shvatimo korištenje energije i posljedice stakleničkih plinova u vezi sa različitim gorivima. I to smo pritom koristili vrlo jasnu metodu koja nam je pokazala kako izgledaju recimo i kako se odražavaju emisije štetnih stakleničkih plinova od samog trenutka od izvora na kojem mi tu energiju i energente vadimo do samih kotača odnosno konačnog korisnika u industriju proizvodnje vozila i potom konačnih korisnika i kako izgleda u cijeloj toj fazi emisija stakleničkih plinova i kakve su im posljedice za reviziju e, direktiva FOD i RED smo također direktiva kakoći goriva i direktiva obnovljivim izvorima energije smo također izradili adekvatne i potrebne analize znanstvene. Kao što vidite mi smo analizirali različite vrijednosti stakleničkih plinova za sve vrsti goriva iz biomase, bioplina, mi smo u velikoj mjeri pridonijeli da se zapravo cijela duga rasprava o iluku e, može utemeljiti na objektivnim i provjerljivim dokazanim podacima. A tu je bilo puno faktora koji su ušli u tu raspravu. Također smo jako puno učinili sa svojim analizama za brojanje, odnosno odbrojavanje e, ugljika i štetnih emisija ugljika kod e, stvaranja bioenergenata iz šuma i iz drveta. Vidite, to su vrlo, vrlo važne i osjetljive teme koje i naše analize pridonose odlukama o budućem korištenju različitih biokoriva, da se vidi koliko je to uopće ekonomičan način i ekonomičan izbor. Ovu studiju nam je Europski parlament naručio od nas u prosincu 2012. Mi smo rezultate naše analize dovršili u prosincu 2013. godinu dana kasnije. U travnju 2014. smo prezentirali prve rezultate već u ovoj prostoriji, dakle prije otprilike malo manje od godinu dana, a konačnu verziju su Europski parlament i druge uh, uprave opće Europske komisije dobile u srpnju. Prema tome, od prošlog srpnja je taj, to izvješće naše, ta studija, kompletno dovršena i na raspolaganju. Ja sam vas želio podsjetiti u ovom uvodnom dijelu još jedan puta na to koji su pravi ciljevi naše studije već smo rekli, posljedice djelovanja biogoriva. Šta to znači? Želimo vidjeti koje su posljedice po sigurnost opskrbe i u kojoj mjeri bioplinovi mogu pridonijeti osiguranju e, izvora energije, a pritom djelovati pošteno, djelovati povoljno po okoliš. Zatim, kako će se to odraziti na ekonomiju, hoće li to stvoriti nova radna mjesta ili neće, a to je naravno vrlo važno u ovom trenutku koje su prave posljedice, da kažemo, i koje po poljoprivredu i koje smo dobili e, povratnu informaciju od poljoprivrednika, zatim koje su dobre ili loše posljedice po korištenje namjenu poljoprivrednih zemljišta, odnosno njihovu često e, njihovu promjenu te namjene korištenja, dakle čuveni rasprava u iluku. Zatim, koja je stvarno ušteda kod e, emisija stakleničkih plinova kada se, koriste, biogoriva. I na kraju pitanje tehnologije. To znači kako se ponašaju različite vrste biogoriva, jer one nisu sve iste i ne ponašaju se iste. I kako možemo u budućnosti izmijeniti tu tehnologiju, unaprijediti je. Promjena sa prve generacije na drugu generaciju tehnologije za proizvodnju i obradu biogoriva. To su naravno i znanstveni, ali i ekonomski vrlo važni pokazatelji koji će pridonijeti donošenju odluka što će se u budućnosti događati i da vidimo dugoročno kada će doći do druge i kažem još dugoročnije treće generacije biogoriva. Njihovo širenje i njihovo korištenje se u ovoj analizi detaljno proučila, a sada ću kolegicu zamoliti da preuzme riječ jer ona je bila šef tima koji se tim bavio. Hvala lijepo, ja ću pokušati dati kratke inpute o najvažnijim elementima ove studije. Prva stvar koju sam htjela govoriti, u skladu s onim što je gospodin Desante već e, najavio, je važnost sigurnosti opskrbe biogorivima, dakle prvim de facto stupom još od 2009. Za to su bitna diversifikacija izvora i osiguranje transporta. Prema našim kalkulacijama koje se temelje na e, vrijednostima koje smo dobili iz Konkavea, dakle asocijacije udruženja europskih opskrbljivača i proizvođača biogoriva, mi smo znali da, mi smo vidjeli da je ta procjena za 2011. iznosila 5,1% svih ukupnih goriva na europskim cestama zamijenjeno je biogorivima, dakle u 2011. U svakom slučaju to su vrlo važni podaci, a do 2013. smo podigli to na 5,4%. U litrima to nam govori da će nam biogorive nam omogućavaju da uštedimo 10 milijardi litara benzina i 20 milijardi litara dizela. Naravno, postoje ograničenje u produkciji za biogoriva prve generacije. Druga stvar je posljedica po zaposlenje radno mjesto. Biogoriva i mogu imati vrlo pozitivne posljedice po lokalne ekonomije, ali generalno govoreći će biti to pozitivno, posebno u ruralnim područjima. Međutim, to moramo dovesti u ravnotežu naravno sa povećanjima, onim negativnim posljedicama, a to je poskupljenje, odnosno povećanje poreza ili cijene samog goriva. Prema tome, naše procjene govore da je izravno zaposlenih u što znači da je u 2011. zahvaljujući proizvodnji biogoriva stvoreno oko twenty zero novih radnih mjesta u Europskoj uniji. Međutim, studije koje govore o povećanju poreza koji se plaća na biogoriva i na e, poticaje koji se daju za biogoriva pokazuju vrlo malo pozitivnih pa čak i negativne posljedice. Međutim, kada se to jedno s drugim odbije, još uvijek nismo u tako jako negativnim posljedicama mi smo procijenili da je trošak potpora za biogorive u europskoj uniji se kretala i varirala između sedam i osam i pol milijardi eura otprilike two thousand and eleven odnosno fourteen do seventeen eura po glavi građanina europske unije. zašto je toliki troškovi? uglavnom zato što proizvodnja biogoriva stoji više nego proizvodnja konvencionalnih goriva ili biodizela ili dizla. a biogoriva se prodaju po istoj cijeni. Prema tome, tu je bilo potrebno smanjiti porez na gorivo, što drugim riječima znači da je to jedan indirektni poticaj, kako bi ljudi općenito bili motivirani kupovati ta goriva. I bio dizel je 67% skuplje proizvesti od konvencionalnog dizela iz fosilnih goriva. Zatim posljedice po poljoprivredu biodizel ima velike i snažne posljedice po recimo potražnju za biljnim uljem u Europi u protekloj dekadi. Naime, povećana je strašno potražnja za biljnim uljem i uglavnom je onda to poticalo i pojačani uvoz, uglavnom ulje od palmi što se naravno, i to uglavnom je dolazilo iz Indonezije i Malezije, te uvozije. To se jasno žestoko odrazilo na porast emisija CO2 u područjima koja su počela jako proizvoditi. Prema tome, mi govorimo da to govori otprilike o porastu od 5 do 10% kod e, emisija ugljika i ostalih e, štetnih stakleničkih plinova. Zatim, Ulje od palmi se uglavnom ne koristi za bio dizel, nego uglavnom se koristi za prehranu. Ali to je naravno zato što ono što smo prije koristili za prehranu otišlo u proizvodnju u biogoriva, naime konkretno uljna repica koja je prije išla u proizvodnju ulja za jelo je otišla u proizvodnju biogoriva. Zatim to se naravno odrazilo i na cijenu. Ovdje vidite na ovom grafikonu cijenu sirove nafte u crnom, a zeleno, plavo i crveno su cijele e, ulja od soje, od uljane repice ili od palme. I vidite kolika je zbog tog porasta potražnje za uljem biljnim za jelo, koliko su i te cijene narasle. Dakle, nakon 2005. vidimo to je kada su krenula biogoriva na tržištu, vidimo da su se sve te, da cijene, sva četiri vrste ulja vrlo povezane. I vidimo koliko do kojeg je porasta došlo, kao što vidimo to je izravna posljedica proizvodnje biogoriva. Zatim pitanje etanola. Nije teško sličnu procjenu donijeti kod etanola. Dakle, e, Tržište s e, pšenicom, odnosno žitaricama i šećerima je znatno veće od tržišta biljnog ulja, ali su otprilike iste stvari se dogodile. Prema tome, na globalnom tržištu je malo teže bilo to identificirati, ali smo ipak uspjeli zanalizirati i vidjeti da, se, da je došlo do istih učinaka. Dakle, kompletno ista stvar se dogodila i na ovom tržištu gdje vidite recimo cijenu pšenice i cijenu kukuruza u odnosu na cijenu sirove naftne. Vidite, dakle, nakon 2005. kada su goriva počela stizati na tržište, ista stvar se s ovim cijenama dogodila na tom tržištu. Zatim, pitanje namjene korištenja zemljišta. Procjenjuje se da je 5,7 milijuna hektara zemljišta se globalno koristi za proizvodnju sirovina za dobivanje biogoriva. A znamo da je to bilo 57% e, unutar Evropske unije, 43% izvan Evropske unije. To je otprilike 5% ukupno obradive površine u samoj Evropskoj uniji. Tih 5,7 megahektara odgovara, kao što smo već rekli, ukupno 5%, iznosi 5% ukupno obradive površine. Međutim, sve veća e, potražnja za usjevima može dovesti do toga da se e, zbog sve veće proizvodnje biogoriva, proizvodnja usjeva za hranu, za jelo, premješta na neka druga mjesta. I na taj način dolazi do emisija štetnih plinova, isključivo vezanih za indirektnu promjenu namjene zemljišta, odnosno ilog. Doista, emisije, veličina emisija iluka je prilično nesigurna, ali znanstveni dokazi pokazuju da iluk može imati vrlo, vrlo teške i važne posljedice po porast općenito štetnih emisija stakleničkih plinova. Kako bi procijenili te emisije e, iluka, moramo imati jedan ekonomski model jer moramo e, napraviti projekcije za budućnost, a za samu procjenu naravno koristiti podatke sa svih tržišta. Da bismo to uspjeli, uzeli smo referentni model kojeg je koristio Međunarodni institut za e, istraživanje politike vezane za proizvodnju hrane. I ovdje smo vidjeli da su emisije stakleničkih plinova korišteni u Dakle, ovdje smo uzeli podatke iz iluka korištene za žitarice, šećer i uljne usjeve. Dakle, uljne. Vidjeli smo koje mjeri su se tu odrazila veća proizvodnja biogoriva na veću količinu štetnih emisija. Zbog toga što se recimo u jednom malom dijelu cvijeta, kao što smo već rekli, počelo ogromne količini uzgajati palme zbog dobivanja ulja iz palmi i tako dalje. Imamo i drugih studija alternativnih ovom našem ekonomskom modelu koje također spominju preliminarne podatke koje smo i mi ovdje iznijeli, a zasnivaju se na povijesnim podacima o uzgoju i uglavnom potvrđuju iste ove nalaze koje smo mi dobili u ekonomskom modelu kad smo koristili ekonomski model za analizu emisija i porasta štetnih emisija od iluka. Samo ako uključimo emisije iloka onda vidimo da nema nikakvih ušteda kod proizvodnje biogoriva i puno manjih ušteda kod etanola nego što se u početku mislilo. Naravno, postoje tu potencijalno drugih ušteda u dugoročno gledano nekih drugih posljedica, ali o tom ćemo kasnije govoriti. Dakle, kod dva najvažnijih biokoriva u ovom svjetloplavom stupcu na ovom grafikonu vidite direktne emisije. Tamno-plavi stupac je onda kad se uključi i emisija ilu. Kako u slučaju biogoriva nemamo nikakvih ušteda, nego zapravo imamo još veće emisije e, nego što smo uopće u početku mogli to i procijeniti. Naravno, postoji, imamo i različite nus proizvode koji se koriste, recimo za grijanje koji dobivamo tijekom proizvodnje biogoriva. To su oni pozitivni nus, pojave, i to uglavnom koristimo recimo za grijanje ili recimo imamo puno um, načine kako smanjujemo emisije primjerice tresetišta koja nastaju kod pojačanog uzgajanja uljnih biljaka i tako dalje. Zatim, ako imate napušteno zemljište i povećate njegove urode, onda možemo recimo tu popraviti malo E, posljedice, štetne posljedice ovog indirektne promjene namjene zemljišta. Ali kao što sam već rekla, mi moramo uzeti potencijale i razmotriti potencijale za redukciju tih stakleničkih plinova. Mi vidimo dakle da je proizvodnja bio goriva vrlo skupa, imamo više od 200 eura po jednoj toni koja se proizvede, koliko nas koštaju recimo te povećanje tih štetnih emisija. Prema tome, ti troškovi zapravo idu beskonačno ako ponovno uzmete u obzir ilog i dakle sve aspekte, onda vidite da su troškovi proizvodnje biogoriva zapravo ogromni. Uslijed političke rasprave pažnje se sve više prebacuje na drugu ili treću generaciju biogoriva koji su pred nama, jer potencijalno su to ona goriva koja će dati više ekoloških koristi koje neće biti u izravnoj konkurenciji s proizvodnjom hrane i tako Točno je da će druga generacija biogoriva dati veće uštede u emisijama štetnih stakleničkih plinova. Što znači da će početak proizvodnje se zapravo morati za nju stvoriti jedan adekvatni zakonski okvir. Ovdje vi imate, na, imate brojke o tim cijenama i koje uključuju naravno i transportne i vidite da su kod proizvodnje druge generacije su emisije puno, puno manje, štetne emisije. Međutim, trebamo biti vrlo pažljivi kod procjene svih učinaka, čak i kod te druge generacije biogoriva, jer kao što recimo ne smijemo zaboraviti da se E, uzmu u obzir različite stvari, kao što smo u prvoj generaciji bili zaboravili ishodišno uračunati posljedice i trošak iluka. Prema tome ovdje moramo uzeti ekološke, ali i sociološke posljedice zbog recimo korištenja ostataka otpada i raznih drugih stvari kako će se to odraziti na ostale sektore pa onda i na čitavo društvo. U nekim slučajevima to znači da moramo i neke stvari ostaviti na tlut kako bi se stvorilo, kako bi se tlo odmorilo i moramo neke pa, namjerne, pauze i prekid proizvodnje uvesti. Zatim moramo spriječiti lokalna lokalne mogućnosti da se zatruje i onečisti optereti tlo ili podzemne vode. A i čitav niz drugih stvari, pogotovo kad su šume u pitanju ali tek nakon puno godine ćemo vidjeti u cijelosti sve posljedice i proizvodnje ove druge generacije goriva. Posljedice po tlo se moraju isto uvijek uzeti u obzir, a u ovom trenutku u metodologiji obračuna koliko što košta i kako se odražavaju e, cijene, dakle koliko de facto stoji proizvodnja i korištenje biogoriva druge generacije, ne uzima to još u obzir. Primjerice, možete imati vrlo visoke emisije ako ostavite gnojivo samo na otvorenom. Ali imam, naravno, još uvijek potencijala za tehnološki napredak. Trenutno, u proizvodnji druge, druge generacije goriva smo sporiji nego što smo to očekivali. Jer e, tehnologije su još uvijek vrlo, vrlo skupe prema procjenama našeg instituta na kraju će troškak e, proizvodnje za drugu generaciju biogoriva se izjednačiti sa troškom prve generacije tek 2030. Još uvijek, međutim, je, postoje još jako puno tog što je u fazi znanstvenog razvoja tek, tako da za sad još i nemamo sve podatke ali jasan okvir politički je vrlo bitan kako bi i gospodarski subjekti koji se time bave imali veću sigurnost u investicijama i u nastavku rada, pogotovo u investicijama u znanstveni razvoj. Kao što vidite, CO2 in transport, but smanji CO2 u transportu, ali su vrlo skupa opcija Napredna biogoriva daju i druge prednosti u odnosu na prvu generaciju biogoriva, ali moramo biti vrlo pažljivi kod procjene svih posljedica i kako će se i vidjeti kako će se ona odraziti na sve sektore života prije nego što tome damo svoju punu potporu. Ekonomičnost druge generacije biogoriva bi se mogla postići ako nađemo vrlo povoljne i jeftine izvore održivih sirovina ili ako budemo imali adekvatne kemijske proizvodnje u jednom koncepciji biorafinerija. Ali integriranje proizvoda biogoriva u kompletan jedan lanac u kojem se proizvode i druge recimo od bio bioplastike i sve ostalo kao jedna vrsta nus proizvoda ili povezanih proizvoda bi naravno u konačnici smanjilo trošak proizvodnje. Industrija poziva na financijske mehanizme, osim onih koji su već primijenjeni od strane komisije, kao recimo u okviru obzora 2020 ili evropski financiranje iz Europskog strukturnog investicijskog fonda, pozivaju na druge izvore osim toga, bih htjela naglasiti da je osim ove studije koja je naručena, Europska komisija svake dvije godine podnosi izvješće parlamentu o posljedicama i o načinu djelovanja biogoriva. Najnovije izvješće je objavljeno prije nekoliko dana o tome da dobio ažurirano stanje kako izgleda korištenje prve generacije i dokle smo došli sa drugom generacijom naprednih biogoriva a to je inače i u središtu naših, aktualnih aktivnosti gdje mi radimo na procjeni održivosti druge generacije naprednih biogoriva i pokušavamo dati jednu jasnu sliku onog što se događa na tržištima i u praksi. Hvala vam lijepo na pozornosti. Hvala vam lijepo na prezentaciji. Sada možemo primiti pitanja. Jens Nilsen je prvi. Postavio bih eh, dva pitanja. Prvo želim zahvaliti eh, izlagateljima zato što smo zaista eh, mogli pratiti ovu temu s velikim zanimanjem. Također poznajem neke istraživače u Švedskoj koji rade na toj temi, ali moramo to gledati i sa kritičke strane, bar ja tako mislim. Ja živim na sjeveru Švedske i moram reći da u Švedskoj smo postavili čitav niz ciljeva kako bismo zapravo promet olakšali od svih tih fosilnih goriva. I to je dovelo do toga da su različite općine i e, regije su htjele postići te iste ciljeve, htjeli su to napraviti svi zajedno. A ono što se sad događa je sljedeće. Dakle, e, gradovi i općine shvaćaju da mogu oni sami proizvesti e, biogoriva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 Također i e, ti e, e, e, plinovi, te emisije se mogu pretvoriti u bioenergiju i oni to žele iskoristiti. Znači, ovdje ne govorimo samo o e, bioenergiji od prije 15 godina, nego govorimo i o novim energijama, o novim izvorima zapravo iz kojih možemo dobiti biogoriva. To je ono što nam omogućuje da, da otvorimo mnoga nova radna mjesta na lokalnoj razini i zapravo ta ideja da možemo svi zajedno doprinijeti smanjenju korištenja fosilnih goriva u prometu. Također, također možemo i tu energiju koristiti i za e, struju, odnosno grijanje. Moje drugo pitanje je sljedeće. Što je sa resursima iz šumarskog sektora? E, Finska i Švedska imaju e, veliku šumarsku masu koja zapravo može biti e, budućnost po pitanju istraživanja i naftnih resursa. Činjenica je da se ti šumski resursi moraju obnavljati svakih 50 godina. To je jedan konstantni ciklus u šumarskom sektoru. Ne govorim ovdje samo o korištenju drva za namještaj, nego također također i o drugim namjenama. Ono što se sad događa to je da e, je industrija papira koja je također jedan od velikih korisnika e, drva u opadanju i e, na taj način dolazi do smanjenja korištenja svih proizvoda iz šumarskih sektora. Dakle, rafinerije i drvne industrije koje korista fosilna goriva kažu da je potencijal tih šuma, otprilike 30% danas iskorišten za biogoriva, može doći i do 50%. Ja mislim da moramo i šume e, gledati kao jedan od mogućih resursa u budućnosti za dobivanje energije za čitavu Europu. Također moramo govoriti i o e, evropskoj europskoj e, strategiji za šume. A vi to ovdje niste spominjuli, pa pitanje je zbog čega. Hvala. Sada Hena Vinkunen. Nakon Švedske idemo u Finsku. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tutkijoille tästä raportin. Hvala vam. Hvala znanstvenicima i stručnjacima na prezentaciji i na ovom izvješću. Imam jedan komentar i dva pitanja. Kao komentar bih se htjela odaziti na ono što je Jens Nilsen rekao, ja dolazim iz Finske i imamo visoku razinu korištenja biogoriva. Od ove godine imamo zakon kojim kažemo da ospilike 8% biodizela, 8% dizela mora sadržavati biodizel, a to mislimo podići na 20%. Tu pritom proizvodimo biogorivo iz eh, raznih otpadaka, raznih ostataka hrane i drugih izvora na energetski učinkovit način. Bilo bi zanimljivo znati možete li ako trebate izabrati neka izvore za biogoriva, koja bi bila najenergetski učinkovita i najučinkovitija e, gospodarski gledano, za koje bismo trebali potaknuti danje širenje i korištenje biogoriva iz druge i treće generacije vrlo sporo napreduju što se tiče e, masovne proizvodnje. Imamo i pravnu sigurnost. kakve posljedice ima pravna sigurnost, nesigurnost primjerice na ovo. Zatim imamo i klimatske ciljeve vezane uz 2030. godinu gdje nemamo nikakvu referencu na promet. Mi bismo htjeli podići energetsku učinkovitost e, generacije biogoriva, posebice druge i treće generacije biogoriva. Što imate reći o tome? Hvala sada Gezine Majster. Da, hvala vam i u ime Liberala na vašem izlaganju. Bilo mi je to jako zanimljivo. Mm, naravno, sada imamo zato e, što opet malo reklamirati, tu u Hanoveru oni imaju e, solarne čelije i oni zatim mogu to spojiti i sa drugim izvorima, no to se ne može uvijek napraviti, ali moramo vidjeti kako možemo e, stvarati energiju, a da ne koristimo fosilna goriva. Kod biogoriva ste to vrlo dobro naznačili i s ovim raznim varijantima koje ste iznijeli, dakle kakav je trošak, do koliko dodatnih emisija bi to dovelo kada bi se koristila biogoriva. E, iz biomase. Postoji dosta toga što možemo napraviti, tu se slažem sa mojim švedskim kolegom i socijaldemokrata, zasigurno je naša strategija u šumarstvu vrlo važna. U šumu imamo mnoštvo otpadnog materijala kojeg možemo iskoristiti za stvaranje bioenergije, a da ne moramo nužno sjeći drva, to je stabla. Tu je dosta toga još moguće napraviti, možda ne u svim državama, ali u skandinavskim državama zasigurno i u Njemačkoj. U Njemačkoj isto tako ima mnogo šuma i zato ja to smatram vrlo važnim. Isto što se tiče neizravne promjene korištenja zemljišta, dakle i luka, kod proizvodnje bioplina smo sada izravno počeli e, uzgajati razno povrće koje se zatim izravno koristi za proizvodnju biogoriva, to znači da se ti proizvodi više ne koriste za prehranu. Ali vidjeli smo da se mogu koristiti i razni dijelovi biljaka, dakle primjerice e, stabiljke i drugo, kako bi možda pomoću njih iskoristili ovu mogućnost. I zatim moramo vidjeti kako to možemo iskoristiti za promet. Evo, ovo još nije bilo nikako pitanje, ali moje pitanje je vezano uz e, treću generaciju biogoriva, to mi je jako zanimljivo, što se tiče algi. Proizvodnja algi najvjerojatnije se ne bi mogla vršiti na moru, to bi zatim trebalo vršiti na samoj obali, to jest u priobalnom području. Ja sam saznala da se trenutno koriste već alga kao e, biogorivo. Sa Boeingom sam se nedavno saznala, sastala i oni su rekli da i oni sada istražuju alge kao alternativno gorivo za zrakoplovstvo. To bi bilo odlično zato što bi to odjednom uštedilo nam mnoštvo emisija, ali oni su rekli da su još u istražnoj fazi. Kako vi to procjenjujete kada ćemo konačno moći i gospodarski gledano računati svojim opcijama? Jer bi to treba, mogla biti varijanta prije svega um, na offshore terenima kako bi možda mogli to uključiti u ovo pitanje prometa. Hvala sada Klaudija Schmidt. Ja, danke schön. Um, ah, Hvala. Hvala lijepa na predstavljanju studije. Ja ne gledam na to jako pozitivno sada nakon što sam proučila studiju. Naravno, želimo imati 6% smanjenje emisija stakleničkih plinova u području prometa za razdoblje između 2010. i 2020. godine, a znamo da prema nacionalnim akcijskim planovima se 85% tih mjera odnose na povećano korištenje biogoriva prema toj studiji izgleda da biogoriva zapravo ne ispunjavaju ono što smo mi, čemu smo se mi nadali. Još uz to, zbog korištenja biogoriva dolazi do dodatnog emisija stakleničkih plinova. A isto tako još jedan danji problem koji ste spomenuli je da zbog stalne potražnje e, korištenja zemljišta u tu svrhu se sve više zemljišta u trećim državama koristi baš za to i onda to se negativno odražava na e, potražnju za prehrambenim proizvodima. Postavlja se pitanje je li, to, je li doista smisleno iskoristiti ove ograničene resurse u istraživanje ovoga, u izgradnju e, postrojenja za takva biogodiva, ili bismo se trebali u velikom stilu oprostiti od tih biogodiva, te bismo možda te resurse trebali staviti u razgradnu mnogih izvora energija i u e, pitanje e, električne mobilnosti. Hvala, ja sam onda posljednji govornik. Kao prvo što se tiče druge generacije, nitko nema ništa protiv toga ako se to koristi, to je proizvodnja iz ostataka, to nije upitno, ali pitanje je kako možemo zajamčiti korištenje druge generacije bez korištenja prve generacije, a znamo da 20% stakleničkih plinova diljem svijeta se proizvodi zbog sječe tropskih šuma. Naravno, nitko nije za to, ali što se može učiniti? Ako poljoprivrednici zarađuju svoj e, život sa biodizelom, onda e, ne njeguju svoju okolinu, već kultiviraju onu, plan, onu koja im to pruža. Nekoliko godina unazad smo govorili da je poljoprivrednik zapravo novi naftni šejk, ali mislim da bi bilo bolje E, pripaziti na njih nego na automobile. A sada su prehrambeni proizvodi toliko skupi, ljudi ih se ne, ne mogu priuštiti i tu moramo pripaziti. Mene bi zanimalo kako je ovo usporedbi sa energijom iz sunca ili iz vjetra. Naime, Finska i Švenska imaju mnoštvo E, vjetra imaju dugu obalu, kada bi mogli iskorištavati taj izvor energije preko cijele godine, što je moguće, kako bi to onda izgledalo, ili to e, više ili manje gospodarski gledano isplativo od korištenja biogoriva ili primjerice da se u gradovima može voziti samo najviše 30 km na sat, time bi snizili 12% emisija stakleničkih plinova za ne trebamo najučinkovitije metode kako bismo to što prije postigli ili se kaže pa da treba, treba podržati istraživanje biogoriva i istraživanje alge primjerice ali zapravo imamo već sada mogućnosti da značajno snizimo emisije stakleničkih plinova samo ako to želimo. Mislim da trebamo ići u tom smjeru. I ta usporedba, dakle, obnovljivih izvori energije i biogoriva, to bi me jako zanimalo. A sada vam još jednom predam riječ. Ok, um, uh, pokušat ću odgovoriti na sva pitanja. Pokušat ću se spomenuti na ovo što ste spomenuli, jer su sve te točke zapravo međusobno povezane, pa mi nije lako ih razlikovati. Samo da kažem da ste se osvrnuli na ono što je ključno. Ono što je ključno je kako možemo sada razviti promet sa niskom emisijom ugljikovodika. Dakle, to je rasprava koja se ne tiče samo biogoriva, već kako općenito možemo imati više obnovih izvora energija u sektoru prometa e, i znate da je izgradnja takvog sustava prometa s niskim emisijama ugljika isto tako jedno od točaka u strateškom papiru Europske komisije. I stoga smo sada jednako angažirani kada se radi o tome da istražujemo razne, razne rješenja kako bi postali učinkoviti. Biogoriva su jedan dio rješenja. Kao što sam već spomenuo, moramo vidjeti kako se biogoriva druge generacije mogu učinkovitije i brže e, uvrstiti na tržište no kao što sam jasno rekao, uvođenje biogoriva povezano je sa rješavanjem raznih problema. Dakle, već smo spomenuli okoliš, e, održivost je vrlo važna kako bismo mogli kontrolirati odakle dolaze te biljke i ta biomasa ili ostaci ili što god želimo koristiti. Dakle, okolišna održivost je jedan od aspekata. Drugi aspekt je zasigurno sam trošak, dakle moramo identificirati sve bolje i bolje tehnologije kako bi one postale konkurentne, a u tu svrhu moramo ulagati u razvoj tehnologija, dakle u istraživanje, ali isto tako i u um, razne demonstracije tih tehnologija. A za sada postoje vrlo malo posljednja koje mogu pokazati široku gospodarsku isplativost ovakvih vrsta biogoriva, prije svega etanola. Moramo dakle više ulagati, a kako bismo više ulagali moramo imati um, politički okvir koji, koji gleda dalje u budućnosti jer su nam potrebne e, dugoročni angažmani za široko korištenje druge generacije biogoriva. Dakle, pitanje je gospodarsko i političko i okolišno, a biogoriva druge, a zasigurno i treće generacije koje su još i dalje od same stvarnosti, za to trebamo e, rješenja. Ne možemo osigurati da su ta biogoriva konkurentna, e, barem ne u idućih deset godina. Dakle, prva generacija biogoriva će biti ono što će sačinjavati glavni doprinos e, u okviru razvoja tehnologija s niskim ugljikom niskim mislim ugljikovodika u idućih 10 godina, ali to neće biti jedin biogoriva. Elektromobilnost, to je spravno spomenuto, bi mogao biti još jedan važan doprinos u napret je važne tehnologije za područje transporta. A pokušavamo isto i ubrzati razvoj električnog e, auta, ali električni auto je sam po sebi jedna vrsta revolucije, jer ako želimo uvesti električne automobile, onda su nam potrebni gotovi sustavi, potrebni su nam inteligentni sustavi Dakle, trenutno ako nam je na jednom mjestu potrebna struja, ne možemo očekivati da će građanin uh, uvijek to znati. Moramo mu ponuditi najbolju moguću cijenu, najbolju moguću struju u tom zadanom trenutku. Dakle, potrebna nam je inteligentna infrastruktura, sigurnost opskrbe, sigurnost informacije i pohranjivanje energije. To bi bio novi sustav koji bi dopustio uvođenje električnih e, automobila, i električne mobilnosti. To je vrlo važno i to je jedan od ključnih aspekata za Europsku uniju. Zajednički saživački centar pokušava učiniti sve što je moguće kako bi podržao razvoj te tehnologije, a u listopadu ove godine ćemo e, otvoriti jedan potpuno novi centar koji će se zvati Centar za interoperabilnost. To će biti e, sličan onom centru za interoperabilnost koje je američko ministarstvo poljoprivrede osnovalo prije dvije godine. Što to znači ako u jedan e, sustav električne energije uvedemo električne automobile, kako ćemo aktualizirati, modernizirati električne mreže, kako će postojeće električne mreže uspjeti se nositi sa e, ne samo potražnjom, već ovom ponudom električne energije. Električni automobil može biti izvor električne energije. Dakle, taj novi sustav transporta će biti vrlo složen. On je sad sastavni dio programa, kao što znate, vezan uz program u energetici, a biogoriva su jedan dio rješenja, ali ne jedino rješenje. Dakle, uz mnogo što drugih stvari, LNG, e, recimo. Mi smo jako posvećani, ali razumijem i svačam da moramo u to uključiti razne parametre, uključujući održivost. Dakle, kada spominjate šume, kada spominjate ostatke, onda je to jako jasno. Biogoriva druge generacije moraju ispunjavati određene kriterije održivosti, moraju biti kompatibilni sa drugom, drugim zakonodavstvom o prehrambenim proizvodima, primjerice i u šumarstvu. I sada još za dopunu, hvala, izvolite. Moj direktor je već savršeno govorio na sva pitanja, ali samo je na primjer o šumarstvu, budući da je mnogo kolega spomenulo taj izvor na sjeveru Europe i njega raspoloživost, to je vrlo važno za biogoriva. No ono što je važno je zapravo mobilizirati taj resurs. Za to nam je potrebno mnogo energije, a moramo biti vrlo pažljivo vezano s to koje izvore energije možemo doista mobilizirati. Da uzmemo dakle u obzir posljedice na sva druga tržišta, jer e, znamo da se na to već osvrćemo u, da, se to već koristi u, u sektoru proizvodnje papira i u drugim sektorima koje iskorištavaju resurse i šume ali isto tako trebamo e, vidjeti i kakvi su to ostaci u šumama jer nemaju svi ostaci jednak povoljni učinak na smanjenje emisija stakleničkih plinova. Švedska i Finska doista čine mnogo napora na ovom području, a Finska je zapravo jedina država u Europi koja ima mogućnosti koje trenutno sadi eh, biogoriva druge generacije. Rijetka su mjesta u ostatku Europe koje su za to povoljna. Dakle, moramo vidjeti raspoloživost onih ostataka koji se mogu mobilizirati, a ono što je najveći problem je zapravo eh, stvaranje postrojenja za njihovu prirodu uz najkompetentniju konkurentniju cijenu. Trenutno, kao što sam rekla, se još uvijek ovome raspravlja samo na razini istraživanja i razvoja ili na predkomercijalnoj razini. I stoga dosta zaostajemo od toga da imamo biogoriva druge generacije na raspolaganju. Hvala. Što mislite o biogorivima treće generacije, o njihovoj raspoloživosti u algama? Govorili ste o biogorivu iz algi. Pa mislim da u tom slučaju imamo mnogo optimističnije projekcije od same stvarnosti. Mi doista zaostajemo. Vidjeli smo samo laboratorijsko istraživanje i razvoj a proizvodnja biogoriva iz alga zapravo trenutno proizvodi još i više emisija nego biogoriva iz prve generacije, a to je prije svega zato što prerada ulja ili pina iz algi potroši mnoštvo energije, potrošnja vode i potrošnja struje je vrlo visoka i stoga su emisije stakleničkih plinova vrlo visoke. Troškovi su visoki, dakle to nije pogodno i samo ako se to spoji sa drugim vrstama tržišta koje proizvode primjerice druge vrste materijala, a ne samo gorivo iz te sirovine, onda bi to moglo biti pogodno, ali treba prije toga riješiti još mnoštvo problema. Da, hvala, hvala i na prezentaciji i na odgovorima. Sada smo završili s ovom točkom dnevnog reda. Još jednom srdečno zahvaljujem na studiji. Ona nam je na raspolaganju. Je li objavljena na drugim jezicima? Ne, dakle neće biti prevedena samo na engleskom, ali u svakom slučaju svi ste ju zaprimili. Dobro. Also, eine Überraschung kommt nach der anderen, wenn ich Jedno iznenađenje za drugim. Evo sada vidim i slike, mislim e, ništa nije ljepše od kada stvarno treba raditi na rođendan, onda se dobije mnoštvo čestitki. Odakle to znate? Ali da, Karla Pace je ovdje bila dugo godina zastupnica u Europskom parlamentu, kada sam ja izabran 2004. godine, onda jednom ovdje nastupila u svojstvu nizozemske ministrice i sad, tada smo si već rekli da vas zapravo već poznamo, mislim ja, ja vas još nisam tada poznavao, ali od tada smo vas već mnogo puta ovdje zaprimili kao koordinatoricu. ona je dakle odgovorna za koridor Rajna Dunav, mi se veselimo vašem izlaganju, dobrodošli u ovom odboru, vi ste ovdje kao doma i evo mogu vam predati riječ, izvolite. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, Sigurna sam da ste već mnoštvo puta čuli da je nacrt radnog plana od strane svakog koordinatora nešto što se temelji na četiri konzultacijska foruma. Mi smo održali te forume od travnja do studenog 2014. godine sa predstavnicima iz nacionalnih ministarstva za promet, e, bili su tu i predstavnici lokalnih i regionalnih tijela samouprave, upravitelji infrastrukturom, e, iz sektora željeznice, zračnih luka, e, luka i željezničko-cestovnih terminala i drugih. Ovo već sada slušate po četvrti put, mislim i zbog toga ću prijeći odmah na opis samog koridora. To je bilo dugačak koridor. Jedan dio koridora se nalazi vrlo blizu e, vaše domovine, vašeg mjesta, gospodine predsjedniče, dakle to je rijeka Dunav. Možemo vidjeti dvije grane tog koridora, imamo južnu i sjevernu granu, imamo češko-slovačku granu na sjeveru i imamo e, zatim naravno i drugi ogranak prema Crnom moru. E, ogranak prema Crnom moru uključuje dvije različite rute za željeznicu i za cestovni promet, jedan prema e, Frankfurt, jedan od Frankfurta, drugo od Zbura, a u Rumunskoj imamo e, Seves i Krajovu. Što se tiče unutarnjih vodnih puteva, ono započe od Rajne i od Majne, i prelazi u, um, kanal uh, Dunava sve do Suline. Tu imamo i plovidbeni prostor uh, sve do Siska i uh, do kanala Konstante. Vrlo je dugačak e, kanal i vidite da što se tiče vodene poveznice da je to zapravo nevjerojatno. Sam Dunav ima e, sam po sebi već gotovo 3000 km. Imamo dvije polazišne točke, Minhen i Nürnberg preko Pilzana Praga e, do Prerova u Republici Češkoj. Zatim ako, dobro, ako, ne, dobro, ako ne izgovaram dobro neka imena, ispričavam se. Dakle, imamo Prerov, Hraniće, Morava i zatim se koridor dijeli prema Ostravi. To je više manje posvećeno samo putničkom prijevozu. Imamo izemnu liniju e, kroz Pučova i Zilinu u Slovačkoj koji se najviše koristi za prijevoz robe, ne potpuno, ali najviše. Što se tiče cestovnog prometa imamo e, koridor od Sazbura prema Frankfurtu, zatim Nürnberg, Prag, Prerob, Prerov, Košice, Zilina, sve do ukrajinske granice. I zatim mogu vam pokazati koliko je država članica to uključeno. E, imamo osam država članica koje su obuhvaćene ovim koridorom i četiri države članice koje, države nisu članice Europske unije, dakle Srbija, e, Moldova, Ukrajina i Bosna i Hercegovina, samo za unutarnje vodene putove, uključujući i više od 3450 km cestovnog e, prometa, više od 2000 za više od 4000 e, za cestovni promet, više od 30 e, željezničko-cestovnih promenala i unutarnjih luka, 21 jedno prelazak granica, što je vrlo važno zato što je to prioritet za Europsku uniju, zato što je prekogranična infrastruktura uvijek jedna od poteškoća. Osam e, železničkih željezničkih prelaza, sedam cestovnih i šest unutarnjih puteva. Imamo 19 ključnih luka a dakle to ovisi o određenom broju tona svake godine, da je jedna neka luka ključna. Imamo 11 zračnih luka. Zatim nešto o kritičnim pitanjima. Dosta je to složeno pitanje, naime odnosi među državama su se razvijali dokle god se ljudi sjećaju toga i imali su vlastite e, transportne mreže, najčešće centrirane oko vlastitih glavnih gradova. A sada se od njih traži da izrađuju europski koridor za velik dio e, kako prijevoza robe, tako i prijevoza putnika i to pod tri preduvjeta. Morate imati na umu da budući da se radi o europskom koridoru, da postoji vizija da je europski porezni e, platiti za, porezni obveznik željen platiti za ovo, a ne da plaće samo ono što je potrebno za njega samoga. Postoji jako malo razloga zbog kojeg bi europski porezni obveznik e, uplaćivao svoj novac u ovakav projekt. Dakle, Europski porezni obveznici su rekli da da, da žele ovo platiti, ali da onda to moraju biti doista europski projekti i da to moraju biti istinski europski koridori. Što je dakle važno za Europu? Postoje tri preduvjeta. Kao prvo intermodalnost. Intermodalnost za održive eh, interkonekcije među svim vrstama prijevoza i visokokvalitetne standarde infrastrukture, primjerice e, brzi vlakovi i e RTMS, e, što je sustav za sigurni željeznički promet, minimalni pristup željeznici, infrastruktura koja bi bila pogodna cijelu godinu kada se jede na vodenim putevima, kao što vidite, radi se o visoko kvalitetnim standardima koje bi trebali naravno vrijediti svugdje. Što se tiče interoperabilnosti, prije svega što se tiče željezničke mreže koja ima različite sustave elektrifikacije i ima čak i sada neke dijelove koji nisu elektrificirani i koji nemaju učinkovite sustave signalizacije. Što se tiče sigurnosti, kako bi bilo moguće imati istinski željeznički koridor, eh, moramo kao preduvjet svi imati ERTMS i moramo svi govoriti o jednakim sustavima signalizacije i moramo svi govoriti o elektrifikaciji sustava. Inače je to nemoguće. Nemoguće da i ista lokomotiva putuje diljem Europske unije. Koje su potrebe za ulaganjem? one su značajne. Proširenje sveokupnog koridora i ako sumiramo dakle sva ulaganja koja su potrebna kako bismo to proveli prema ovim visokim standardima koje želimo imati, imamo zatim iznos od sveukupno više od 64 milijardi eura. Vidite 64,64, dakle to su 64 milijarde i 640 milijuna. Dakle, to je doista ogroman iznos novca, a dvije trećine svog tog ulaganja tiču se e, izgradnje, obnove, modernizacije i standardizacije RTMS-a same željezničke mreže. Gotovo četvrtina tog iznosa bila bi potrebna za ceste, 6% za unutarnje vodene puteve. Mislim da vas e, umirim, dakle samo 6%. Da, da, ja sam e, iznenađen, kaže predsjedavajući, i 4% za e, luke, 2% za željezničko-cestovne terminale i ovdje u luke uključujemo i zračne luke. Zatim prioriteti tog koridora. Ako želimo uložiti u koridore, onda, kao što vidite po ovoj dužini koridora, ja sam to skecirala e, sve od Dunava i od Rajne preko Majne moramo naravno imati prioritete. Nemoguće je učiniti sve i stoga moramo napraviti prioritizaciju o tome kamo ćemo uložiti europski novac. E, obavezno je e, fiksirati se prioritete kada dođemo do ulaganja. Prekogranične e, poveznice su često upravo i ona uska grla, budući da su države članice katkad usvojile razne tehnološke sustave. To je često slučaj kod železničke mreže, a administrativne prepreke imamo pri unutarnjo vodenim putevima i to je doista velika prepreka ako hoćemo imati održiv sustav. Svi se sjećamo slučaja u Španjolskoj, svi se sjećamo Rusije, ako ona nije država članica Europske unije, sa drugom širenom e, tračnica, takvi, takvi slučajevi ili primjerice signalizacija, mi to vidimo zapravo e, posvuda. Što se tiče Dunava, e, koordinirano održavanje za dobre uvjete plovidbe, to je od iznimne važnosti i komisija je do sad pripremila jedan master plan za održavanje rijeke Dunav e, kojeg su podržale sve države članice, ali i druge države koje se nalaze na Dunavu. Prošle smo godine E, vidjeli da su Rusija, Rumunska i Bugarska potpisale sporazum koji e, ih obvezuje na uzajamnu odgovornost u slučaju, u slučaju kriznih situacija na rijeci Dunav. Jer kao što znate, Rumunska i Bugarska dijele velik dio Dunava i zapravo moraju zajedno surađivati. Tako da e, te zemlje doista moraju učiniti sve e, kako bi e, se rijeka održavala. Svi znamo da je put dugačak, ali ako imamo projekte koji su dio tog koridora, onda moramo biti spremni za od, do 2030. godine. Vi se nešto drugo bi se možda neko drugačije rješenje. Da, da, reći ću vam o tome nešto kasnije, kaže predsjednik. Dakle, put je dugačak, ali ovo je prvi nacrt radnog plana i to je doista važan e, kamen e, temeljac za e, ova, važna pitanja. Prije nego što smo izradili radni plan, nismo imali nikakvog znanja o tome što treba napraviti u Europskoj uniji i što bi trebalo sadržavati radni plan i koliko su velike razlike u nekim državama, a naš je cilj da svaka država ima transportnu mrežu koja će moći koristiti regionalne karakteristike, a istodobno da napravimo mostove sa drugim državama prekogranično kako bismo imali stalan, održiv rast tih regija na korist e, osoba koje žive u tim državama, a istodobno želimo sačuvati prirodnu baštinu. I ova zadnja stvar je veoma dobra zato što imamo mnoštvo prekrasnih rijeka, prekrasnih pejzaža koje ne želimo razrušiti. I evo, zahvaljujem vam i veselim se pitanjima koje imate vezano uz ovaj koridor i vezano uz um, dakle, suradnje na području Dunav koridora. Hvala lijepo na prezentaciji. A prvi će riječ imati Wim van der Kampen. Meneer de voorzitter, dank u zeer. Zahvaljujem. Bit će vam jasno da je za mene uvijek e, zadovoljstvo evo susresti se s gospođom Karlom ovdje jer mi smo zajedno zapravo dio jedne stare generacije CDA i mi smo e, pravi evo e, demokršćani. Prvo pitanje se tiče zakonodavstva. E, znači, postoji čitav niz zakonodavnih e, akata koje bismo mogli iskoristiti možda i za Dunav i to na nekakav malo fleksibilniji način. Dakle, ja se nadam da će ta rješenja i zapravo odgovori po tom pitanju biti što brži i učinkovitiji. Drugo pitanje, što je sa kineskim ulaganjima? E, postoje neke kako pozitivne tako i negativne informacije u tom smjeru i vjerojatno ćemo moći investirati koristeći e, znači kineska ulaganja za e, željeznicu između Bukurešta i Budimpešte. A iduće pitanje, treće pitanje se tiče plana rumunjske vlade koji želi zatvoriti četiri željezničke linije. E, dakle, kako to utječe na vaš rad po pitanju ovog koridora Rajna-Dunav? Četvrto pitanje koje je usmjereno više prema budućnosti e, tiče se e, predviđanja možda povezivanja s Elbom, sa Labom, Dakle, postoje li možda nekakvi futuristički planovi za povezivanje Dunava i Labe u budućnosti? Pa Hvala lijepo. Jučer smo imali bilancu latvijskog predsjedanja vijećem i mnogi kolege su rekli koliko je važna izgradnja unutarnjih plovnih puteva. A svi dobro znamo da je Dunav jedan od magistralnih puteva unutarnje plovidbe koje već imamo i tu ne moramo puno raditi jer nam je priroda već skoro sve dala. Problem je samo u tome, a to je i koordinatorica kazala, što postoji nekoliko čvorišta koja su na toj tom vodenom putu problematična jer nemaju adekvatnih luka i nema intermodalnog intermodalnih poveznice sa željezničkim prometom, a to je najčešći slučaj u srednjem i donjem toku Dunava. Naravno, to je veliki izazov koji je pred nama, a i na početku same prezentacije smo to vidjeli na karti. Ceste i željeznički promet su od Budimpešte na niže prilično odvojeni, odvajaju se prema tome kako ide dalje Dunav, tako su oni sve dalji. To se mora izmijeniti, to se mora povezati, to je jako važno i to ne važi samo za izgradnju željeznice i cesta i cestovne mreže, nego i nego i poveznice sa regionalnim rijekama kao što su Tisa i Sava koje povezuju Sloveniju, Hrvatsku, Mađarsku, Rumunjsku i mogle bi ih povezivati bile i vrlo su važne za te države i to bi se onda možda moglo povezati na Dunavsku trasu, a pritom još nisam ni uopće ovdje spomenula Srbiju. Znači za to bi trebali jako puno potpore, puno investicije. Kao što je već rekao kolega Van de Kamp. Tu imamo kineske investicije, ali imamo i arapskih investitora koji su zainteresirani za sudjelovanje u tom poslu i koji bi tu eventualno sljedećih godina mogli investirati u izgradnju luka riječnih na tom potezu. Stoga mislim da trebamo Dunav apsolutno integrirati u naše gospodarstvo i u taj dio Europe, pogotovo Mađarsku ekonomiju, Mađarsku, dakle ja dolazim i za srednju i jugoistočnu Europu je to bitno. Tako da je to, znači ne bude samo izgradnja poveznica sa cestovnom mrežom ili željezničkom mrežom, nego i sa regionalnim rijekama i kanalima koji postoje. Znači, to je više dimenzija tih poveznica, a na taj način bi u cijelosti iskoristili kapacitete Dunava i vola bih čuti e, mišljenje naše koordinatorice o tome. Hvala lijepo, a sada kolegice Marinesku. Kolega Marinescu, pardon. Hvala lijepo predsjedavajući. Ja imam nekoliko pitanja. U ovom razdoblju zemlje članice uglavnom elaboriraju master planove za transport i prijevoz u perspektivi o kompletnoj izgradnju kopnenih prometnih mreža. Međutim, kako ćete harmonizirati e, kompletno sve koridore, ne samo ovaj koridor sa master planom? kako ćete pokušati uključiti u master plan barem za razdoblje od 2014. do 2020. projekte koji se odnose na pojedini koridor. Kako ćete to inkorporirati? Drugo, pitanje Dunava. Dunav je rijeka. Ako jedna zemlja članica ne čini što je potrebno, onda je potpuno beskorisno čak i ako sve druge u svojim segmentima gdje rijeka ide kroz njihovu zemlju čine sve na održavanju vodenih tokova i tako dalje šta ako jedna to ne čini tu se odmah začepi prema tome kako to misli mađarska da to investira se u to i treće koji je vaš plan rada nešto vrlo jasno bi volili čuti. Vi kažete mi ćete činiti ovo, ono, treće, vrlo deklarativno, vrlo općenito. Ali nešto pojedinačno da nam kažete točno kako, kad i sa kojim novcima. I tako da nam date barem informacije o vašem pravom planu rada. Konkretne informacije. Hvala lijepo. sada Gezina Majsner. Hvala predsjedavajućem I hvala gospođe koordinatorici. Ne moram sad više pitati za sustav željezničkog prometa u Rumunjskoj i njihove namjere da dio toga ukinu. Ali drugo pitanje, to je već kolega prije mene učinio, ali međutim drugo pitanje se odnosi na ovo što je kolega Marinesko govorio. Danas prijepodne je gospođa Trautman, druga koordinatorica, imala top projekte, jednu rang listu od prvih pet najvažnijih projekata i najvažnijih stvari koje se trebaju obaviti. Imate li vi tako nešto? I mislim da je to jako važno u ovom odboru, bez obzira iz koje zemlje došli. A osim toga imamo pitanje E, bez obzira šta se iskristaliziralo iz vaših planova, da li će vam s vlade slijediti? vlade zemalja članica kroz koje prolazi taj koridor rijeka ili ostalo ili to neće oni učiniti ili bi ih morali kolege iz tih dotičnih zemalja možda malo popiknuti i potaknuti da vam se uključe i da slijede vaše planove. Zatim sljedeće pitanje tiče se unutarnje plovidbe, isto kao i vi, ja sam veliki pobornik unutarnjih plovnih puteva a mi znamo da je Dunav i je to već rekao, Dunav bi trebala biti poveznica od krajnje linije široko gledano od Atlantika do Crnog mora. Tako da imamo skroz od Atlantika do Crnog mora brodski promet. Ali to nemamo još za sada i tu ima stalno uvijek poteškoća. I sad vas pitam kako vi to procjenjujete i kakva je vaš pogled na tu. Ja to sad ne govorim uopće iz njemačkog aspekta, aspekta Straubinga koji mi je vrlo blizak u Bavarskoj jer oni i ne bi volili da se Dunav širi, produbljuje i da bude još veće prometnica. Ne, mene sad zanima čisto objektivno kako mislite, kako vi procjenjujete šta će biti s Dunavom. Jer s rijekom za koju mnogi imaju velike ambicije, a drugi nikakve. Hvala, sada... E, Karlo Pajs neće iznenaditi da si ja javio za riječ. Prvo, dva komplimenta. Mislim da je ovdje e, dobro da je u pitanju E, koridoru e, Dunav Rajna Majna, a ne samo o jednoj poveznici ili kanalima. Znači da se gledaju na sve sektore. Zatim, druga stvar, Karla Pace je rekla i to sam odmah zabilježio, je rekla je ako želimo sve izgraditi treba nam 50 do 60 godina. Ali ako se koncentriramo, a vidimo 67% prometa mora ići na tračnice, dakle ako bismo onda dobro etablirali željezničke pruge uz Dunav, onda je pitanje da li nam treba u toj, u toj količini i vodeni put. A vidim da se ja sam jako za određivanje po prioriteta a onda sam vidio da ste napisali well established, dobro etablirano, dobro uhodano. Pa se pitamo što i kako i zašto, jer vidite ovdje se spominje veza između oceana i Crnog mora preko kanala Dunav Rajna Majna. Taj kanal je svojedobno milijarde stajao, a ministar prometa koji je kasnije Volker, Volker Hauf koji je bio za to nadležan i taj nije bio iz stranke zelenih nego od socijaldemokrata dolazio on je rekao to je ta izgradnja bila najveća glupost otkad je izgrađen toranj u babilonu. zašto? zato što su prognoze koje su onda postojale ako bi se danas u deset posto samo realizirale već bi bile na konju drugim riječima infrastruktura je stvorena novci potrošeni ali nema potrebe ni potražnje za tim zašto zato što je u proteklih dvadeset godina su unutarnje plovidbe pale sa nekadašnjih više od twenty na jedva eight zašto zato što je mreža preslaba i zato što je spora brzine nema u tom prometu i e, onda moramo razmisliti šta nam treba Dunav je plovan. Ja sam prije 30 godina od Ingolštata do Crnog mora veslao, u kanu niz Dunav i onda sam vam već pričao kad ste u takvom kajaku sportskom morate se stalno paziti da se ne okrećete. Mi smo se svakih 10 minuta morali okretati da budemo u pravom kutu prema velikim valovima koje su ogromni brodovi izazivali da nas se ne bi prebacilo i ne bi izokrenulo. I u ono doba sam međutim dnevno vidio toliko brodova, možda 75 i više, a danas, danas ih više nema, ako ih ima Bog daj tri komada na dan. I zato smo rekli, ti unutarnja plovidba je well established, dobro etablirana, ali niti posto prometa ne ide tim putem, jer je presporo, kao što smo rekli. Vidite, u Njemačkoj, Austriji to uopće nije ni involvirano u ovo, zato bi nam trebalo više novaca da tamo luke gradimo. Stoga moje pitanje, je li to novac spoznaja da rijeke koristimo tako i da tako tome uskladimo s time brodove, da, dakle da brodove uskladimo s rijekama, a ne rijeke s brodovima, kako bi se i danas više transportiralo onim što imamo i da nam zapravo treba puno više pameti da bi bolje iskoristili ono što već imamo. To je bilo moje pitanje. I sad, da li je u tom, pogledu, tom smislu već nešto učinjeno? pa kad se gleda na taj čitav koridor sa svim mogućnostima varijacijama koje nude i sa kojima imamo 67% će biti u tom koridoru prometa na tračnicama a 6% u rijeci rekao bih da to ne može tako biti ali izgleda da će to tako biti da li se na tome šta čini evo sad me zanimaju odgovori Karla Pejsa o gospodine predsjedavajući Dunav će uvijek biti između nas. Povezivat će nas, mislite, ne razdvajat. Ali dobro, da počnemo sa pitanjem mog nizozemskog kolege. Pitao je što je sa zakonima i pravilima i propisima koji se, da li se može kompletni pravilnik Rajnske riječne plovidbe i Središnje komisije Rajnske plovidbe primijeniti i na Dunav. Dakle, mi osim što imamo uh, e, Rajnsku komisiju, Rajnski odbor, imamo i Dunavsku komisiju. E sad, što bismo mi voljeli? Voljeli bi Dunavsku komisiju modernizirati, jer je Europska komisija član Dunavske komisije i to već godinama činimo, pokušavamo je modernizirati i pokušavamo nam donijeti pravila koja bi se primjenjivala isključivo na Dunavsku plovidbu, ali ne možete uvijek sve postići i pogotovo ne preko noći, jer vi ne možete baš sve što vrijedi na Rajni primijeniti na Dunavu. Naravno, međutim, potrebno je i vrlo je važno da ako želite imati brodove, ili barke i plovila koja dolaze iz Rajne da mogu jednostavno ploviti Dunavom, a da ne morate imati dvostruki set pravila i tehničkih propisa i svih ostalih pravida koje se tiču unutarnje plovidbe. Ne, treba to uskladiti, ali kao što sam rekla, mi radimo na modernizaciji Dunavske komisije i to nam naravno imamo čitav niz problema, ali najviše političkih ne toliko tehničko provedbenog karaktera koliko političke nevoljkosti zbog koje smo zaostali u mnogim područjima i zaista bih voljela da ubrzamo taj e, posao na tome međutim ne daju nam neriješene političke stvari zatim pitanje investicija iz kine a neko je spomenuo ovdje i arapski novac koji bih tu htio doći Znate, za mene jako teško o tome govoriti. Jedna stvar je sigurna, Europska komisija i zemlje članice ne mogu same sve financirati, kao što znamo. Postoji tu jedan veliki, veliki količina novaca koja je potrebna da bi se to sve provelo. A mi govorimo samo o koridorima. Međutim, postoji još čitav niz drugih poveznica u samim zemljama članicama koje bi trebalo izgraditi do 2030 za koje mi jednostavno nećemo imati dovoljno ni vremena ni mogućnosti ni sredstava kratko i jasno. Prema tome, ako te zemlje članice žele same se obratiti Kini ili nekim arapskim zemljama da im oni budu financijeri i da oni tu investiraju, mi tu ne možemo ništa učiniti niti ih spriječiti. Ali mislim da to svaka država treba za sebe odlučiti i vidjeti šta je za nju najpametnije i najekonomičnije. Zatim pitanje Rumunjske i njezinog zatvaranja velikog dijela željezničke pruge. Ja sam nedavno održala vrlo zanimljiv sastanak sa svojim rumunjskim kolegama i pandanima. I mi naime u Nizozemskoj stalno žalimo zbog toga što smo u razdoblju nakon drugog svjetskog rata zatvorili veliki dio naših pruga i podigli te tračnice i to svakog dana žalimo zbog toga. Pa sam rumunjskom ministru to sve isprepovjedala i rekla im razmislite dva puta. Čak i ako ne, ne koristite tu željeznicu, nemojte uništavati pruge, nemojte podizati tračnice i uklanjati uništavati pruge odmah, nego dobro promislite dva put, pa ako treba i tri put. Jer to što sad imate više nikad nećete ponovno dobiti. A prostor, uvijek vam treba za to puno prostora, ali prostor se koristi i za druge stvari. Prema tome onu prugu, mrežu tračnica koju imate više nećete u budućnosti imati niti moći izgraditi. Zatim pitanje poveznice s labom. Laba laba ili njemački elba dakle laba nije direktno u našem koridoru međutim istražili smo to i istražili smo moguću poveznicu sa dunavom dakle laba dunav to je bilo pogotovo inicijativa češkog predsjednika češke republike da tako kažem jer evo nisam mislila predsjednika to sam zbog svoje dobi se zabunila Dakle, Češka republika je potegla tu inicijativu, a međutim ja sam uvjerena da ako želite poveznicu sa Dunavom, onda prvo morate imati nekakav teret koji će ići tim poveznicama i nešto što će to učiniti ekonomičnim. A sad ako vi gledate od Hamburga do Praga, i želite od Hamburga do Praga doći e, brodom, ako se to ne realizira, onda nikad nećete imati dovoljno tereta da vam se takva jedna investicija poveznica Labe i Dunava isplate. Jer to je ogromna investicija, morate prolaziti kroz brda i doline i to je jedan dugi, dugi put, vrlo skup, tehnički zahtjevno i skupo. Prema tome treba vam stvarno veliki transport i stalni dotok roba i transporta koji bi se tu prevozili, kažem jedina riječ Hamburg, Prag i još i dalje, a da bi se to moglo eventualno isplatiti. Što znači prva kontaktno mjesto mora biti Hamburg za takvu jednu poveznicu. Zatim gospodine Bailey, imala sam malo problema sa kanalima i ovdje, kao što vidite. Ali ono što sam čuo eh, prijevoda vašeg pitanja je bilo problemi uskih grla kod Budimpešte, zatim Kinezi i Arapi i horizontalne mreže i poveznice eh, sa regionalnim rijekama kao što je Sava i Tisa. Sava jest u koridoru. Mi gledamo na Savu i tisa je također u koridoru. Mi na njih gledamo i kao dio mislim naše budućeg širenja i to jest u koridoru. A onda ste spomenuli Srbiju, međutim Srbija je jedna priča za sebe, to je posebna priča. Jer Srb, od prvog dana su oni doveli za stol kod svakog pregovora sve moguće nevladine organizacije onda su odmah donijeli sve moguće studije izvedivosti i odmah su se njihove ekološke nevladine organizacije pogotovo i svi aktivisti odmah složili sa svim što se radi i to su oni sve riješili već unaprijed međutim problem je u tome što još uvijek ne znamo kakve novce imamo na raspolaganju za srbiju unatoč tome što su oni te pripremne radove dobro napravili iako srbija predviđa samo prekogranične projekte koji bi ih povezali sa zemljama članicama europske unije ipak ako to uspijemo nekako riješiti onda će u transregu ili bilo kako onda će i srbija biti u igri jer naravno to su prekogranični projekti koji bi pomogli da se mnoga uska grla rasterete i riješe ali kažem nismo još riješili ta financija pitanje financiranja. Dobro je, u pravu ste što ste pitali za horizontalnim mrežama, jer to je jedino što može ovdje funkcionirati. Nama zaista treba mreža i ako je jedna zemlja unutar te mreže koja je ispala, ne funkcionira ili zatvori prolaznost, onda ništa ne vrijedi. Ali evo, mislim, osim Dunava možda još imamo i drugih pitanja. Ali gledajte, Dunav je tako dug da je puno, puno rijeka za koje su bitne za čitava sva ta tržišta regionalna i za objedinjavanje će stvar jako poskupiti. Jer gledajte, Dunav je gotovo 3000 km dugačak ili otprilike 2800 ovih najjačih plovnih i to je uvijek je onda vrijedno i isplativo učiniti nešto i za države koje tu graniče ili se pogotovo ako su to nove zemlje članice to je apsolutno vrijedno stoga mislim da je dunav jedan vrlo važan način transporta i uvijek možete investirati manje u vodu da biste nego što ćete investirati recimo u izgradnju željeznice da dobijete adekvatnu mrežu mislim da ima tu puno krivog i nesporazuma i krivog shvaćanja jer vidite željeznice i ne odlaze uvijek u najrazumnije najpametnije krajeve kad ih se širi iz moje prakse ministrice mogu reći da nikad nisam vidjela cestu koja ne bi išla koja bi išla kroz potpuno ekološki neutralna područja uvijek kad gradite cestu pa i željeznicu vi ćete morati negdje kršiti neke ekološke odnosno imati problema sa okolišem i imati problema kako to izgraditi i onda to naravno stvar jako poskupljuje i jako komplicira jer moramo biti jako pažljivi i oprezni prema okolišu a s druge strane moramo biti i praktični kad je dunav u pitanju. u ovom trenutku Mađarska surađuje i čini najbolje što može kako bi postigla razinu koju imaju i druge zemlje uključene u koridor Dunava. I Sad da se vratimo na gospodina Marineskoa. vi ste pitali za master plan i koridore. Evo, ukupno imamo devet koridora. I, e, pri čemu recimo Njemačka ima šest koridora i mi smo sad razgovarali sa Njemačkom saveznom vladom da se svi ti koridori objedine i uklope u master plan jer inače svako može reći evo gle ti si tu prešao preko mog koridora ja ću preko tvog i tako dalje. prema tome mi smo s njima dogovarali da se to najbolje moguće koordinira kako bi se stvar pojednostavnila i bila tim praktično tim izvedivija i mislim da sad stvar dobro funkcionira i doista posao jednog koordinatora jest da se pobrine za to da koridor i bude pravi koridor a ne da E, on negdje zastane zato što ima neko nepovezano mjesto ili mu neka karika nedostaje pa da bi bio kroz ono uporaban i propuštan. Mi u ovom trenutku ne znamo koji će projekti ići u evaluaciju, evaluacija starta uskoro, odnosno sada već i mi ne znamo koji će projekti ući u tu evaluaciju i biti odobreni i zato vam ne mogu ovog časa već unaprijed govoriti što će biti ali sasvim sigurno će moja briga biti da se mene kao koordinatorice da se naši koridori uvaljaju u tu evaluaciju i dobiju ta sredstva iz tog novog fonda. A što sam već i rekla kolegi, Mađarska sada surađuje a odakle novci pitali ste odakle novci imamo novce i za T koridor to je onaj novac o kojem govorimo a sada imamo dakle govorimo o 12 milijardi eura i moramo jasno odabrati projekte koji će se iz toga financirati a naravno novac i za rumunjsku dolazi od poreznih obveznica cijele europe Stoga i želimo da ti koridori budu evropski, sve evropski koridori, nikako ne nacionalni koridori. Gospođo Meissner, što ste vi pitali? Top pet projekata. A to me pitajte, molim vas, sljedećeg mjeseca ili na jesen, jer vam ovom trenutka ne znam e, na to odgovoriti. Budući da je svaki projekt koji se ovog časa evaluira, čitav niz projekata se opisuju kao jako pametni i smatraju izvrsnim i pametnim, ali ima projekata koji su iz drugih, zbog drugih razloga vrlo važni i koje treba realizirati iz drugih razloga. I zato moramo pričekati drugi poziv i ne mogu vam ovog časa dati odgovor. Zatim plan rada, on je već sada na stolu, a to je u biti sporazum sa zemljama članicama. Iz, tog projekt, iz tih projekata ćemo mi odabrati one koji se nama dopadaju i koje mi vjerujemo i koje mislimo da će biti sve evropski. Da, pokušali smo više izvući iz Dunava ne mislim da imate jedan brod koji može od Rotterdama do Konstance ploviti, mislim da budemo iskreni, mislim da ima jako puno toga između. I e, od Rotterdama do Beča možda, a da sam ja kapetan ja bi išao vanjskim putem. O, da, ako želim stići od Rotterdama do Konstance išla bi morskim putevima okolo na okolo ne bi nikako unutarnjim plovnim putevima preko kontinenta probala doći preko rijeka i kanala gospodine Kramer. Ovo me niste pitali kao predsjedavajući, pa zato sam rekla gospodine Kramer. Da, sigurno da ćemo odrediti prioritete. I mislim da je to najvažnije za građane Europe da da što se tog tiče mogu cijelom Europom putovati vlakom, ali to se onda odražava i kod ovog koridora, ali ne samo vlakom. Mi isto tako mislimo i na unutarnju plovidbu. Znamo da je za njih potrebno puno manje novaca za, nego za vlakove. I mislimo da je to isto vrijedno učiniti nešto za njih i puno je sigurnije ići vodenim putevima nego recimo teretnim prometom preko cesta. Rekli ste da do sada nije bilo toliko potrebe za unutarnjim plovnim putevima. Tu vas moram pitati nešto. Šta je bilo prvo? Pile, kokoš ili jaje? Kad mi budete znali odgovoriti da li je bila prvo kokoš ili jaje, onda ću vam i ja na ovo odgovoriti vaša pitanja i razmišljanja. Gledajte, bilo je puno plovidbe Dunavom, ali do sada Znamo da je bilo problema zbog suhih sezona, ali onda isto tako zato što je riječno korito se, eh, na njega su se, puno, puno sedimenata se naslagalo i onda su to stvorilo probleme naravno za prohodnost tih unutarnjih plovnih puteva koju nije, se nije moglo uvijek iz posvuda riješiti i iščistiti. Međutim, mi možemo puno učiniti za Dunav a da pritom Dunav i dalje ostane tako prekrasna rijeka kao što je sada? Mislim da bi to bila otprilike sva pitanja. Hvala lijepo na prezentaciji i na vašim odgovorima. Mi ćemo ostati u kontaktu i ako bude bilo kakvih pitanja možemo vam se i pismeno javiti, a što se tiče ovih pet prioriteta koje je Gezine htjela doznati, to možete kao što ste već najavili e, i pismenim putem dostaviti kad ih budete znali. Hvala vam. Dobro, onda prelazimo na sljedeće predavanje i u tom smislu pozdravljam Lorenza Brinkhorsta koji je europski koordinator za sredozemni koridor. Evo, gospodine Brinkhorst, vi imate riječ. Hvala puno gospodine predsjedavajući. Vrlo sam sretan što sam ponovno u odboru tran u europskom parlamentu kako bi s vama mogao razgovarati o stanju stvari u vezi sredozemnog koridora kao što se sjećate od početka prošle godine mi smo ušli u jednu novu fazu dakle radovi na koridoru su se proširili i počeli su se odvijati u jednom širem kontekstu. Međutim, neću ja sad ulaziti u opće stvari vezane za koridor, jer mislim da ste već vodili dovoljno rasprava o tome i na sastanku koordinatora, pa ću se u sljedećih deset minuta isključivo usredotočiti na one teme sredozemnog koridora za koje sam ja odgovoran. Vi ste već dobili plan rada koji se zasniva na studiji o mediteranskom koridoru koja je završena. two thousand and godine i to je bio rezultat zajedničkih napora zemalja članica europske komisije nekoliko vanjskih konsultantskih kuća a predvodio sam to upravo ja cijeli tim. možda ćete na ovom prvom slajdu vidjeti glavne karakteristike koridora. Naravno, šest zemalja članica, tri u zapadnoj Europi i tri u jugoistočnoj Europi. I to je e, vrlo važno zato jer se Alpe upravo tu ispreprečuju. I mi znamo gdje koridor ide, od Španjolske do ukrajinske granice. Slijedi obalu Španjolske i Francuske, zatim prelazi preko Alpi, ide kroz Italiju, zatim Sloveniju, Hrvatsku, preko Mađarsku i odlazi skroz do istočne granice Ukrajine. Vidite, to su mu karakteristike geografske. Ali da dodam još nešto, ukupna dužina je 3000 km i ono što je možda najzanimljivije je europska dimenzija i ono koridor prolazi i sjece se sa sedam od osam ukupno drugih koridora. Prema tome to je njegova strateška važnost jer se on ne usmjerava samo na bilateralne veze nego povezuje čitavu Europu i onda vidite koliko je tu geopolitička dimenzija jaka i njegova osobina da jača i pridonosi bitno zajedničkom unutarnjem tržištu. Još jedna stvar iz plana rada je sljedeća. Tu je 18% stanovništva Europske unije e, stanuje oko koridora, a ukupno oni stvaraju sedamnaest posto europskog bdp a. najvažnije gospodarske regije kroz koje prolazi su alpska regija lombardija katalonija i Madžid. a sve one se nalaze u ovim zapadnim zemljama francuskoj italiji i španjolskoj ali kao što sam već rekao to je jedina važna poveznica prometna koja ide kroz alpe i povezuje zapadnu i jugoistočnu europu Sljedeći slajd govori o vrlo važnim, kritično važnim stvarima. Dakle, da bismo, moramo se posebno pozabaviti kapacitetima koji bi bili održivi ovog e, koridora. Iskustvo nam je pokazalo, i to vrijedi za većinu naših kolega, da je razvoj infrastrukture najteži upravo na ovim prekograničnim sektorima ako imamo tehničkih i financijskih poteškoća pogotovo kad dvije države članice moraju zajedno raditi jer raditi zajedno među zemljama članicama pogotovo dvije po dvije zapravo prilično neprirodno jer njima je jedino prirodno raditi za vlastite nacionalne ciljeve i interese. stoga je moj posao e, koordinatora da upravo to rješavam i posebnu pažnju onda posvećujemo nadalje modernizaciji i onih modernizaciji operativnih stvari. Evo vam primjer, između Španjolske i Francuske imamo jednu novu liniju visok velikih brzina koja je počela od 2013. se izgrađivati. Ali još uvijek je koriste teretni vlakovi jer iz nekakvih razloga oni upravo vole tu liniju umjesto recimo vlakova visokih brzina koji su za to predviđeni. I prema tome na taj način oni idu tim umjesto standardnim tračnicama od iberskog poluotoka do europe ostatka europe oni koriste upravo to. međutim te postojeće linije su inače povijesne koje su izgrađene prvi put one thousand eight hundred godine prije više od sto fifty godina s francuske strane zahtijevaju posebne lokomotive da bi te teretne vlakove pogurali. i što znači da imaju zbog čega je ta linija kompletna željeznička potpuno nekonkurentna. Glavni element nove poveznice će biti naravno na taj način je treba ga modernizirati. E, I ostatak traje se treba uskladiti sa standardima TNT-a i to u srednjoročnom razdoblju a sad barijere za kapacitet ograničenja postoje diljem čitave pruge i to zato što prolazi kroz lađite metropolitska područja velikih gradova ali zatim imamo i drugih regionalnih ili lokalnih prepreka. Zatim poseban problem je onaj dio između Montpellier i Perpinjana i to zato što mislimo da on jednog dana kad budu sve poveznice sa španjolskim lukama budu dovoljno modernizirane i usklađene sa standardima tračnica međunarodne željezničke odnosno europske željezničke asocijacije onda će te poveznice biti izgrađene. mi računamo do 2030. tisuće samo 15 godina će vjerojatno postojati tako velika potreba da imamo tristo najmanje 300 e, vlakova 140 četrdeset teretnih oko stotinu E, regionalnih i oko sixty vlakova visoke velike brzine putničkih koji će morati tom prugom e, voziti dnevno do španjolske i do španjolskih luka. prema tome vidimo da je jedno ogromno poboljšanje interoperabilnosti za cijeli koridor jedan od naših prioriteta. Zatim, e, prebještanje na druge moduse prometa, to je isto tako jedan od naših prioriteta. I zašto je jasno važno riješiti i sustav signalizacije. Tu prvenstveno govorim o istočnom dijelu koridora. U Španjolskoj glavna stvar je te povijesne linije koje se sada, kao što smo već rekli, koriste uglavnom za teretne vlakove, moderniziraju i prebace na nove standarde. Ako se to u cijelosti ne učini, onda će se teret i transport prebaciti na cestovni promet. Molim, jedan vrlo mali postotak prometa između Španjolske i Italije se odvija željeznicom. Naj važniji dio ide morem, a zatim još e, ostatak toga ide preko cesta. To naravno nije ekonomično i nije ni malo održivo, ali tako je za sada. Novi TNT koridori su stvoreni da budu e, primjenjivi u različitim modusima, modalitetima prometa ali da bi se to učinilo moramo garantirati njihovu modernizaciju i izgraditi sve one luke i svu onu potrebnu infrastrukturu oko tih već sam rekla mi nama treba sad pod hitno eh, modernizacija deset velikih luka koje se tu nalaze trinaest zračnih luka zatim jedna od eh, sekcija se mora od Liona do Torina se mora izgraditi jer to je ono što nam fali da povežemo tu e, taj koridor. Bez veze između Liona i Torina u Italiji ili u Francuskoj nećemo nikad povezati sredozemni koridor. To je ključni element upravo te poveznice istoka i zapada Europe. Drugo, zatim Montpellier Perpignan sekcija se mora modernizirati kako bi svoj puni potencijal doživjela, ali kao što sam već malo prije govorio. Ali isto tako i za istočni dio se mora preurediti. Pogotovo to su zemlje koje su u kohezijskim fondovima, još vezane za kohezijske fondove, prema tome mislim da će se na taj način dio tih radova dati financirati. Zatim, već sam govorio koliko su različiti tračnice između Španjolske i ostatka europe ali to imamo i u nekim drugim dijelovima. Četvrta stvar je naravno da su morske luke i za njih je od apsolutne važnosti da se povežu sa svojom zaleđem. Znači da se one sa različitim intermodalnim prometnicama povežu sa zaleđem. I peta stvar je razvoj urbanih ključnih točaka uz korištenje iste infrastrukture. Danas je stvarno začuđujuće da se urbana ključna mjesta razvijaju na manje nego dobar način. I na kraju moram naglasiti da su za nas je glavni izazov da se u Europi promijeni način razmišljanja, da se sa nacionalnog razmišljanja pređe na europsku način razmišljanja jer Evropska je bitno za uopće uspostavu mediteranskog koridora, njegovu punu operacionalizaciju, da se izađe i skažemo nacionalnih granica. Hvala lijepo gospodine Brinkhorst na vašem predavanju. Sad imamo različita pitanja. Gospođa Ajala Sender prvo. Zahvaljujem predsjedniče. E, zahvaljujem e, gospodinu e, Brinkhorstomu na ovom vrlo detaljnom izvješću. dobro, evo htjela bih zahvaliti gospodinu Brinhorstomu na ovoj prezentaciji o ovom prvom izvješću koje sadrži već e, zaista detaljne elemente koji pokazuju zapravo e, poznavanje specifičnosti i problema ovog koridora, te također koji su problemi nužni e, za rješavanje s obzirom da postoje neka uska grla, neki čepovi. Evo moram vam iskreno reći da nakon vašeg prvotnog izlaganja, budući da je sama europska konstrukcija nešto što je protuprirodno, naravno da moramo nadići tu inerciju poziciju država članica koje e, štite svoje teritorije i koje žele zapravo omogućiti svojim tvrtkama i uslugama da funkcioniraju. Mi koji smo na periferiji uvijek imamo dvostruke ili trostruke probleme kako bismo uspjeli doći do središta Europe ili pak do drugog kraja Europe. E, nisam sigurna vidimo li se dobro, odavde baš ne vidim dobro, ali ovaj e, prijedlog koji vidim ovdje na karti e, ukazuje na jedan problem. Dakle, ja moram na to ukazati jer ako neću napraviti, onda će se naljutiti na mene u Španjolskoj ili u Portugalu zato što vi kažu gdje sam ja na toj karti. Dakle, ja ovdje možda ne vidim, ali vjerujem da postoje neke trase, neke, neki ogranici koji su svjetliji, neki koji su tamniji. Dakle, ta specifičnost mediteranskog e, koridora je ta što ima e, dvije strane, znači jedna ide više sjevernije, jedna ide više južnije e, i povezuje također i središnji dio Španjolske. Imamo jedan ogrona koji dolazi do Sevilje, tamo se povezuje sa unutarnjim plovnim putevima i onda imamo drugi dio koji se kreće kroz Andaluziju prema istoku. I to je ono što ne vidim Dakle, ovdje vidim da je Gornji grad, znači e, glavni grad u ovom Gornjem koridoru Mursija, ali također bi trebala post, postojati i ogranak prema istoku koji ide kroz Andaluziju. Evo ja to samo tako kažem, možda se to i navodi na toj karti, ali ja ovdje to ne vidim. Dakle, sigurno će Andaluzici bili ti biti ti koji će to prvo pogledati i smatramo da je nužno da se taj ogranak održi. Smatramo da je to jedan od temeljnih aspekata tog mediteranskog koridora koridora. Dakle, to povezuje znači ne samo e, e, sam jug Portugala, nego također i jednu e, znači, luku u Španjolskoj koja je iznimno bitna i koja omogućuje da se poveže sa prometom koji dolazi iz cijelog sredozemlja. Dakle, vi ste također rekli da postoji određeni paradoks u Španjolskoj. Dakle, to je e, zemlja koja je u željezničkom smislu bila e, jako izolirana. To se događa i sa baltičkim zemljama. Ovdje govorim također i o četvrtom željezničkom paketu i o tim izoliranim mrežama. I to ima e, određene posljedice po samo održavanje prometa. Upravo zato smo napravili i te brze željezničke linije E, to su znači linije koje idu više od 100 e, km na sat. I ima, također smo oslobodili jednu putničku mrežu i također pak s druge strane jednu e, povijesnu španjolsku mrežu za vlakove velike, visoke brzine jer smo htjeli upravo poboljšati taj aspekt. Kao što znate, te dvije granice su na neki način činile e, osovinu željezničkog prometa u Španjolskoj. Koliko ja znam, to je, e, u to je uložila mnogo e, znači, Njemačka središnja banka i mi smo uspjeli izrealizirati taj projekt. Ono što mene sad zanima, a to je pitanje znači rješenja koje bi za Španjolsku moglo biti vrlo pozitivno kako bi se obnovio taj povijesni put Mene, mene zanima što vi mislite o tom rješenju. Zašto? Zato što u Španjolskoj te regije gdje se primjenjuje taj program, osim toga to je da se razumijemo vrlo dobar program, ali kada govorimo o tom izlazu iz Katalonije prema gore, prema e, francuskoj granici, dakle e, to baš ne funkcionira E, to se čini kao da je zapravo bilo rješenje onako e, drugo razredo rješenje i smatram da je to nastao problem i, mene bi zanimalo na koji način možemo razriješiti to pitanje i ponuditi rješenje upravo tamo gdje postoje određene mogućnosti da se ono e, praktično provede i na terenu. I također za kraj, da bez brige doći ću do kraja, nemojte se brinuti. Dakle, postavit ću pitanje vezano uz interoperabilnost. Htjela bih vas e, pitati sa e, tune, e, pitati vezano uz tunele na jugu Europe. Postoji li neko lako rješenje, a to su možda niski vagoni. Problem je što tvrtke ne mogu naći te niske vagone među operaterima koji pružaju usluge prometa i možda bi to moglo biti jedno od rješenja tog koridora koji, koji, koji je prepun takvih tunela. Hvala, Dominik Rike. Merci, euh, monsieur le président. Je voudrais... Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Naravno, želim zahvaliti uh, gospodinu Brinkhorstu na njegovom izlaganju. Želim postaviti dva pitanja vezano uz dva dijela koje me posebice zanimaju. Vi ste kao prvo naglasili koja bi bila korist, ali koje su isto tako i poteškoće vezano uz trasu Montpellier-Perpignan. Znamo da postoje dvije alternativne trase jednu trasu koja ide po obali, ali tu imamo okolišne poteškoće, poteškoće vezano uz stanovništvo, imamo jednu trasu preko e, planinskih predjela, ali tu imamo oko 20 milijardi eura e, troškova vezanih uz posljedice na okoliš. Dakle, jesmo li sada napravili neki izbor, jesmo li napredovali, znamo da je taj problem i dalje tu, a moje druge pitanje tiče se trase Lyon-Torino. Kada govorimo o toj trasi, onda često ljudi misle samo na tunel, ali ja ne mislim na tunel, ja zapravo mislim na dostupnost e, vezano uz e, mogućnost izvođenja radova na tom području. Na jugoistoku Liona postoji već e, jedan program od preko milijardi eura koje je francuska vlada odobrila ali zatim postoji taj dio između Liona i tunela i trenutno projekt nije prihvaćen zbog troškova vezano uz izvođenje radova, otprilike isto oko 20 milijardi eura troškova za rad. Što je dakle s tim iznosom? E, postoji li netko ko će donijeti tu odluku uzevši u obzir e, vremenski kalendar i uzreći obzir financijske troškove za te dvije vrlo važne trase koje, bi zatim činile poveznicu sa Španjolskom s jedne strane, a s druge strane dakle poveznicu sa Italijom, ali isto tako i tu, tu os sjever-jug preko Francuske, šire, dakle od same Francuske. Hvala. Hvala sada Massimiliano Salini. Grazie. Zahvaljujem. Evo dakle uz jednu uvodnu napomenu, a to je da e, je vrlo e, jasna gospodarska i socijalna važnost ovog koridora o kojem govorimo, no brojevi i statistika su zabrinjavajući. Snaga i uloga tog koridora kada govorimo o gospodarskoj i socijalnoj ravnoteži našeg kontinenta je zaista loše raspoložena i oni podaci koje smo sada vidjeli, a to je 66% ukupnog e, prometa na cestovnog prometa, znači 26% željezničkog prometa, to zapravo ukazuje na tu neravnotežu o kojoj ste i vi govorili. Te ste nas podsjetili također i na neke čvorove koji nisu dovoljno povezani sa željezničkim prometom, ali niti sa zračnim lukama ili sa e, lukama, e, morskim lukama. Dakle, to je recimo slučaj Liona. Također postoje neke druge čudne e, situacije koje su vezane uz prijevoz putnika E, normalno da postoje neke sjajne iznimke kao što su Slovenija i Hrvatska gdje e, su putnici u e, željezničkom prometu, njihov broj se penje na 15-20%, ali činjenica je da je ovaj koridor jako vezan uz, dobru povezanost. Ja kao Talijan sam jako zaobrinut zbog tih brojki koje ukazuju na problem između veze Torina i Liona. Ovdje govorimo o 30% naših, e, naših doprinosa. Ovdje je riječ o znači, 64 milijardi eura što se tiče Italije, a govorimo o zapravo 40% e, izvoza. Kada govorimo o toj trasi Torino-Lyon, oni zapravo su stalno predmet e, polemika, ne samo zbog ovih financijskih sredstava, nego i zbog neučinkovitosti. To ste rekli i vi, to je rekao i kolega Enrique prije mene. Ja ću vam sada dodati još samo tri mala elementa koji bi možda mogli postati i malo veći. Prvi se tiče veze između tog koridora i e, plana Juncker. E, mi smo govorili o ogromnoj važnosti koju ulaganja u željeznički sektor imaju upravo u tom mediteranskom koridoru i zato to je pitanje koje se samo po sebi nameće. U programu Juncker postoji li e, neka točka u kojoj se na navode uopće ta pitanja i koliko će on moći zaista poduprijeti ulaganja u željezničarski sektor. E, to je nešto što, na što teško nalazimo odgovor. Dakle, poveznica između mediteranskog koridora i plana Juncker je veliki problem. Drugo, e, znači ovo je provokativno pitanje. Znači, znamo da e, postoji također i širenje E, znači mogućnost širenja prema Suetskom kanalu. E, to, se, to je u suprotnosti s ravnotežom na Mediteranu. Zašto? Kada govorimo o logičkim strategijama tog koridora na Mediteranu, to je također velika tema ako govorimo o mogućem udvostručavanju Suetskog kanala. Dakle, Mediteran je točka e, kuda prolaze migracijski tokovi i tu raspravu, tu političku raspravu moramo također unijeti u razgovor o e, perspektivama ulaganja za mediteranski koridor. Dakle, moramo uzeti u obzir imigracijske tokove, moramo znati koji ćemo pristup imati prema zemljama kojima izlaz na Mediteran. Sada naš kolega Juzo Radoš. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući, gospodine koordinatoru postoji jedna velika rupa na mapi ovog koridora, to su zemlje e, sa područja Zapadnog Balkana. A jedan od glavnih načela pristupa Europske komisije što se tiče pristupanju tih zemalja Europske unije je povezanost. A u zadnjoj izjavi kojeg je iznio gospodin Han zajedno sa gospođom Bulc, koji su pokrenuli inicijativu vezanu s tih šest zemalja. U toj izjavi je spomenuto da bi ta trasa koja bi vodila, dakle glavna trasa koja bi povezivala sve te države, trebala biti povezana sa europskim mrežama. Imali smo prvu reviziju, onda isto tako, zapravo prva revizija će se provesti na transeuropskim transportnim mrežama nakon toga. Moje pitanje za koordinatora je zapravo sljedeće. Koji je opće komentar te politike, dakle povezivanje zemalja Zapadnog Balkana i što se tiče koridora na tom teritoriju, koji geografski gledano spada u neko šire područje Europske unije. I moje drugo pitanje, gospodine koordinatoru, nakon prve revizije, kada će doći do prve revizije TNT mreža? Hvala. Hvala, sada Wim van der Kamp. Eh, voorzitter, Zahvaljujem predsjedatelju. Imam dojam da eh, zapravo E, je činjenica da imamo tako sjajnu klimu i predivne, predivne plaže u tom mediteranskom koridoru. Imamo e, tri pitanja. Dakle, modalni e, promet. Dakle, vi ste ovdje veliki, vi podupirete taj modalni promet, a ovdje govorimo zapravo o E, podacima iz onoga što ste nam izložili ovdje danas. E, nismo sigurni da je to u potpunosti iskorišteno. Mene zanima vaša reakcija. Kako možemo e, zapravo ojačati to pitanje? Imamo li možda nekakvu viziju? Drugo pitanje, ono koje se tiče tunela Lion Torino, to je megaprojekt gdje su sada, u kojoj fazi. Dakle, ovdje nije samo riječ o novcima i o financiranju, nego također i o koncesijama te o raznim procjenama učinka utjecaja na okoliš. Kada govorimo o rokovima, možemo li koristiti uopće taj termin rokova? Imam i treće pitanje koje se tiče kineskih ulaganja i prilika koje možemo iskoristiti. Neki to vide kao priliku, neki kao, neki kao prijetnju. Kako vi to vidite? I četvrto, još jedno manje pitanje što se tiče suradnje između španjolske i francuske vlade po pitanju vašeg koridora, ne bi li to moglo biti poboljšano? Dakle, na takva pitanja ćete dobiti odgovarajuće odgovore, ali pričekajmo na to. Sada je sljedeći govornik Karima Deli. Alors, cher collègue, monsieur Dragi kolege, gospodine Brinkvostu, hvala vam na vašem izlaganju. Upravo smo govorili o Lion Torinu i kada se zapravo to spomenuli, svi smo se usmiješili. Dakle, ja ću se vratiti sada na taj famozni slučaj Lion Torino. Gospodine Brinkhorst, ja sam vas dobro saslušala i rado bih i dobila neke potvrde od vaše strane. Taj tunel bi trebao biti dugačak 57 km. Možete li potvrditi danas da će sveukupno projekt koštati 20 26 milijardi eura, 26 milijardi eura. Znam što ćete mi reći, reći ćete mi pa čekajte malo, ne tražimo od Europe da financira sav taj projekt, samo jedan mali dio tunela. A kada ja vidim da će Europska unija doprinijeti u e, iznosu 40% tim troškovima, onda je to ipak nešto malo više od 12 milijardi eura čak i dosta više, za jedan tunel. I stoga je pitanje koje bih vam ja htjela postaviti, gospodine Brinkhoste. Koje ćete prilike iskoristiti za to kada smo upravo smanjili e, resurse unutar mehanizma CEFA, dakle instrumenta za povezivanje Europe, to je moje prvo pitanje. Moje drugo pitanje, ako je Europska unija e, da najam u iznosu od 12 e, milijardi eura. Hoćete li dobiti potvrdu od Francuske i Italije, dvije zemlje koje su danas u vrlo teškom e, gospodarskom položaju, da će dakle Francuska kako Italija moći podnijeti tih ostalih 60%? Hoće li to biti financijski održivo? E, mi smo ovdje svi za to da se provede modal shift, da se dakle sa cestovnog prometa s kamiona prijeđe na željeznice. O tome se svi slažemo. Ali treba financirati te projekte. Kada će se završiti taj projekt? Imate li vi neke rokove? 2030. Hoćemo li čekati da riješimo pitanje e, zagađenja zraka i e, čvorišta 2030. godine? Ja mislim da ne. I stoga je moje treće pitanje, nema li i nekih drugih mogućnosti, gospodine Blinkost, jeste li istražili neke alternative, osim tog famoznog e, tunela i te između Liona i Torina? Isto tako, još jedno pitanje, smatraju li Italija i Francuska danas e, da treba iskoristiti projekt Juncker kako bi se isfinancirao taj projekt? Možete nam konkretno nešto reći? I Zatim, kakav god bio koridor, kakav god bili koridori, postoji jedno osnovno načelo koje su svi koordinatori naglasili, to je jedno za mene vrlo važno pravilo. Jeste li uključili građane u vaš rad što se tiče koordinacije, što je zapravo preduvjet za sve ostalo. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. Hvala. Evo i ja ću se još jednom vratiti na ovaj projekt i to na temelju mog iskustva kojeg sam imao sa drugim projektima, a čuli smo malo prije da je zapravo prioritizacija ono najvažnije. Ja sam čuo da francuska vlada ima poteškoća s financiranjem i da se zbog toga e, trasa Bordeaux Bilbao napušta jer francuska vlada nema za to novaca. Kada je E, francuski revizorski sud rekao da će ova trasa Lyon-Torino iznijeti 26 milijardi eura, a ne 12 milijardi eura, onda su se sastali predstavnici vlade i rekli su pa nije bitno što je toliko viši iznos zato što će e, jedan veliki dio podnijeti Europska unija. To što mi nemamo novaca nije bitno. Dakle, ja se pitam, ne postoje li možda važnije poveznice? Za mene je poveznica Bordeaux bao važnija jer je Španjolska napravila jedan veliki korak tako što je svoju mrežu brzih vlakova e, opremila e, europskim standardima vezanih u širinu tračnica. Zbog mene bi ta poveznica bila zapravo važnija od ove druge. Zatim, druga točka. Vi ste spomenuli predsjedavajućeg se prekida. Mi smo bili u posjetu Bilbao i čuli smo da se mreža brzih vlakova, dakle taj trokut na Atlantskom oceanu, da, dakle to je sada, to su sada normalne europske tračnice koje se treba iskoristiti za prijevoz e, robe. Mislim, jasno je da to podrazumijeva sve to. Vi ste rekli da je to jedina poveznica južno od Alpa. Naravno da imamo više tih trasa, jedan ide po obalima i postojuća trasa. Mislim, Lyon Torino je danas već povezan e, zbog postojeće trase koja bi se mogla sanirati. A ako sada imamo 14 milijardi eura dodatnih e, troškova za izgradnju nove trase, onda bi možda trebali napraviti procjenu e, troškova da vidimo bi li se možda trebalo više okrenuti ovoj staroj trasi, to bi išlo brže i to bi bilo jeftinije. Jer ako će taj tunel biti gotov za 30 godina, mislim, u redu, ali ja želim svima jako dug život, ali ja se bojim da mi više nećemo tada moći koristiti taj tunel i stoga je vrlo važno da e, imamo prioritete. A reću vam sada gdje nedostaje novac. Preko Hamburga, Berlina, Preslava, um, Krakovica ide jedan koridor. Tu postoji rupa od 50 km između jednog njemačkog grada i poljske granice bili bi nam potrebni 100 milijuna eura kako bi uštedili dva sata vožnje. Nemamo taj novac. A istodobno u Njemačkoj, evo samo da dam jedan njemački primjer, 10 milijardi eura u Stuttgartu trošimo kako bismo uštedili 10 minuta vožnje. I stoga se moramo postaviti pitanje koliko ćemo vremena dobiti pomoću tog tunela, koliko će ta trasa trajati. Možda bismo trebali naći alternative. Ja bih htio čuti nešto o tim alternativama i postoji li neko istraživanje nakon što je Europski revizorski sud rekao da to neće doći 12 milijardi eura, već 26 milijardi eura i e, htjela, htio bih znati zašto se ipak ne odustaje od tog vrlo skupog projekta. Evo, sada ste zaprimili mnoštvo pitanja, dosta smjelih i bezobraznih pitanja i sada imate prilike tako i odgovorite na njih. Izvolite, gospodine Blinkovste. Uvijek e, mi je veliko zadovoljstvo biti u Europskom parlamentu, to znate ja sam bio zastupnik u Europskom parlamentu i vrlo sam ponosan što imam još uvijek e, i moju propusnicu za razdoblje devedeset Vrlo je teško ući u Europski parlament, to je poput utvrde. E, mislim, evo, ja bih mogla dati po tom pitanju nekoliko preporuka, iako je to u potpunosti izvan mojih dužnosti. Možete li možda e, pojednostaviti pristup za one koji su pozvali ovdje kao gosti. Mislim, 20 minuta je meni bilo potrebno da uđem, ali jedan običan građanin kada vidi koliko traje da se uđe u zgradu, mislim, onda se naravno postavio pitanje vezano uz transparentnost. Gospodine predsjedavajući, vi ste uvijek eh, otvoreni i iskreni i uvijek me nadahnjujete, moram vam to reći. Dopustite da mi prvo govorim, odgovorim na pitanje gospođe Sander. Vjerojatno ću je morati i napismeno dati moj odgovor, zato što je ova karta koju imate pred sobom, naravno vrlo općenita karta. E, ako ste uspjeli pogledati radni plan, e, u njemu stoji mnoštvo detalja. Ne znam sada na pamet, ali znam da postoji jedan ogranak e, prema Andaluziji. Andaluzija je toliko važan dio Španjolske da naravno mora biti povezana, a budući da sam ja odgovoran za mediteranski koridor i ja sam više, kada sam odgovarao gospođi Karima Dali eh, htjela, htio zauzeti jedan opći strateški pristup, ali naravno ako imate neke sumnje što se tiče radnog plana, o tome ću vas obavijestiti napismeno, mislim da je važno da budete dobro uvješteni i da imate tu informaciju pitanje vezano za rješenje širine tračnica, to je naravno vrlo važno pitanje. Španjolska je učinila najviše od svih država članica, više od svih država i na, e, drugih država na zapadu Europe što se tiče prilagodbe Spravo ste naglasili da se vi nalazite iza Pirineja i ja želim dati podršku španjolskom stavu. Neke su države članice htjele da ostanite iza Pirineja, ali to nije rješenje za Europu budućnosti. Dakle, činjenica da ste poboljšali širinu tračnice, da ste se prilagodili europskoj tračnici je vrlo važan korak i to je jedan važan element uh, u ovoj cijeloj europskoj dimenziji no znači li to da možemo sniziti visinju tunela? Mislim, pokušat ću odgovoriti samo na ono što znam. Nisam e, tehnički inženjer. Moramo to pogledati, ali to najvjerojatnije nije rješenje, zato što imamo e, prijevoz kontejnera i e, južno od Alpi imamo koridor sa 200 tunela dakle na području sredozemlja između Nice i Dženove i e, ti tuneli su okruglog oblika, a prilagoditi ih modernim kontejnerima, mislim, trošak za to bi bio nezamisliv. Znači li to da se ipak mogu sniziti tuneli? U Španjolskoj ne znam, ali istražit ću to i pokušat ću vam dati odgovor na to ako to mogu, jer mislim da bismo trebali imati i neposredan dijalog. A ako vam i sada ne mogu odgovoriti, pokušat ću vam odgovoriti napismeno. Gospodine Rike, rado bih vam odgovorio na francuskom, ali bojim se da bih onda diskriminirao druge i toga ću se engleskog. Ne, ne, vi možete izabrati vaš jezik. Da, ali u prošlosti sam prije mnogo godina imao poteškoće sa usmenim prevoditeljima kada sam govorio na drugim jezicima u vijeću ministara, onda su mi uvijek rekli da nizozemski ne bih trebao koristiti i od tada sam promijenio svoj pristup. Što se tiče Perpinjana i Montpellier, moj odgovor gospodinu Rikeu je da je na francuskoj vladi da prilagodi radni plan i da zatraži zatim promjenu. Mi smo izradili radni plan ovako kako on stoji u ovom obliku, njega su usvojile sve države članice, sve udruge civilnog društva, sve, svi drugi dionici u toj regiji. Stoga ne mogu komentirati bilo kakve alternative za trasu Montpellier-Perpignan. Moja jedina zabrinutost eh, koja se tiče španjolske strane jest da ću pokušati učiniti sve što mogu kako bi se Montpellier Perpignan uklopio u te dimenzije koje su nam potrebne. To je strateško pitanje prije svega za Španjolsku kako bi konačno bila povezana s ostatkom Europe. Svi su govorili o nacionalnim dimenzijama, ali svi koji su to činili zapravo ne svačaju, ne vide da je taj mediteranski koridor strateški važan i povezan je i sa ostalih sedmero. I ako se taj koridor ne ostvari, onda ništa neće funkcionirati, a to se odnosi posebno i na Perpignan Montpellier. Stoga je moj odgovor gospodinu Rikeu, molim vas eh, zatražite od francuske vlade da ubrzaju postupak. Uskoro ću imati jedan dijalog eh, između Francuske i Španjolske, kao što sam i u protekli nekog godina imao između Italije i Francuske. Mislim da je to ključno. Aha, imam još pet minuta, ali onda vas moram napustiti, ali to znači da ću morati vrlo brzo odgovoriti. Mislim, samo na vaša pitanja bih mogla odgovoriti pola sata, gospodine predsjedavajući. Moram naravno dati prednost eh, predsjedavajućem. Ne, u redu, bit ću onda vrlo kratak. Onda što se tiče alternativnih trasa, eh, oko Liona i Lion Torino i tunel. Da, imate pravo, gospodine Rike, to je ogroman izazov i za 12 godina kad se tunel završi, nadam se ne 2030. i nadam se da ću još biti živ kada će gospođa Karima Deli biti osoba srednje dobi, je naravno da franska vlada treba djelovati po tom pitanju. Ali to je element koji je identificiran u tom projektu, identificiran je u radnom planu i trenutno na to nemam komentara. Zahvaljujem na onome što je rekao gospodin Salini vezano uz e, važnost e, ovog elementa. Mislim da smo imali najmanje pet aštih vlada koje su unutač velikom otporu, kako s ljevice tako i s desnice, potvrdili ovo što ste rekli. I mislim da zbog toga vidimo da imamo tu čvrstu liniju. Spomenuli ste i Junkerov plana i vi, gospodine predsjedavajući, ste učinili isto. Nemam tu nikakvih specifičnih primjedbi Junckerov program se djelomično financira u manjem iznosu iz tog e, dosija za promet, o tome sam već spravljala s kolegama. Naravno da će Junkerov plan imati korist od toga što postoje ovi koridori, budući da se gospodarski napredak potiče boljom logistikom, e, onda možemo reći da tu postoji potencijal za ulaganje. Što se tiče Surskog kanala, to ste pitanje postavili vi, ali isto tako gospodin Van de Kamp, prije svega područje Sredozemnog mora može imati od toga koristi. Što se mene tiče, a ne govorim ovdje u ime Europske komisije, jer je pitanje ulaganja Kineza u Srpskom kanalu nešto što je važno, ali postoji i općenito strateška dimenzija. Ako idete od Kine do Europe i pristignete do Sredozemnog mora, ili ako morate voziti robu oko e, španjolskog poluotoka, to je oko tri dana vožnje i stoga postoji velika korist od toga da se poboljšaju luke i provoz robe na Sredozemnom moru. Nažalost, tome trenutno nije tako. Zajedno s mojim kolegom koji se bavi pitanjima luka, uskoro ćemo pokušati održati sastanak pet E, država koje imaju luku na Sredozom moru. Dakle, to su Ravena, e, Venecija, Rijeka, Koper. Te luke treba bolje surađivati i to bi bila alternativa luki, luci u Rotterdamu. Mislim, žao mi je što to moram reći ovdje pred bivšom nizomskom ministricom, ali suradnja trenutno među raznim lukama na Srednom moru je trenutno nula, evo kažem to i predstavniku iz Hrvatske. I stoga se nadam da ću dobiti podršku ovog parlamenta, da ćete identificirati taj strateški element vezan uz kinesko ulaganje i uz kineski izvoz. Jer kao europljanin, mislim da je važan, ali luke na srednom moru su također važne, prije svega ako, ako u to uključimo i taj kineski element. Gospodine predsjedavajući, u redu pet minuta. Želim vama još odgovoriti. I gospođi Karimi Deli. No prije toga moram vrlo kratko komentirati za gospodina Raduša. Da, vi ste najnovija država članica i naravno da Hrvatska spada u moj koridor. Ja pretpostavljam da će tu doći do još i više razvoja, o čemu ne mogu trenutno govoriti, ali nadam se da ću uskoro moći vidjeti i posjetiti Rijeku, bio sam već u Zagrebu, a iz moje gledišta kao koordinatora već je ta poveznica Mađarske, Hrvatske i Slovenije bila izvrsna. Održali smo dva sastanka sa ministrima iz tih triju zemalja. Sve tri zemlje su kohezijske zemlje i Kroacija u tom smislu igra vrlo veliku stratešku ulogu. Što se tiče Srbije, Crne Gore i drugih zemalja, mislim o tome ne mogu govoriti, ali suradnja između te tri države je dobra. Sjećam se da je Hamburška monarhija imala kao glavnu luku upravo rijeku i stoga svačam e, koliko je to važno za vašu državu. Sada u isprike gospodinu Van der Kampu, kojemu ne mogu odgovoriti, moram reći da zapravo nas dvoje trebamo porazgovarati o e, komodalnosti. Evo, sada moram odgovoriti predsjedavajućem. Što se tiče LTF-a, tu Dakle, poveznice Leona Torino, tu ću odgovoriti vama, ali i gospođi Karima Deli. Ja iskreno rečeno ne svačam zašto strateška demencija poveznice Leona Torino nikad se ne spominje u vašim prezentacijama, u vašim izlaganjima, niti kad vi govorite, niti kada govori gospođa Karima Dali. Za Španjolsku, za Italiju i za tri zemlje na području središnje Europe je poveznica Lyon-Torino ključan element od najviše strateške važnosti. Ja ovdje nisam nikad čuo taj argument, a budući da me zapravo izazivate na to da budem uh, smio. Ja vas moram sad priopitati zašto to nikad ne spominjete. Naravno postoje financijske dimenzije i druge, ja se time bavim već sada osam godina, ja znam ponešto o tome, ali ne bi bilo pravedno ne gledati tu stratešku dimenziju, ne gledati europsku dimenziju. Vi ste kad ima, gospođa kad ima deli zastupnica Europskog parlamenta, vi ste zastupnica Europskog parlamenta i postavlja se pitanje ne zalažete li se za zajedničke vrijednosti i drugih kolega, španjolske primjerice, kao drugo pitanje koje se tiče financiranja. Evo imamo ovdje izvješće, nedavno izvješće o financiranju. 5. lipnja, dakle prije otprilike tjedan dana, sam zaprimio to izvješće, ali sam ja znao da ćete vi biti ovdje prisutni i ja uvijek volim voditi s vama raspravu. 5. lipnja, dakle, te dvije države su izdale izvješće o procjeni troškova, evo to ću sad reći na franskom jer mi to ovdje tu stoji, sad ću staviti gdje se dakle, procjenjuju e, financijska sredstva vezana uz ovaj projekt. Ta potvrda procjenjuje dakle, trošak e, završnog projekta i stoga bi moj komentar bio taj da Europska komisija financira 40% i da naravno sada još razmatramo detalje tog projekta, o tome ćete saznati nešto više uskoro, ali imamo poseban odbor koji je uspostavljen na zahtjev francuske i italijanske vlade koji sada e, upravo govori o ovim troškovima. Dakle, bilo kakav govor o 26 milijardi eura nije samo ekscesivan, već e, je doista neumjeren. U ovom izvješću također stoji da je razumno očekivati da će plan, da će se 1. srpnja 2017. poči sa iskapanjem i da će se do 2028. i 2029. projekt završiti, dakle ne za 30 godina. Ne postoje alternative ako se ukloni željeznička trasa Lyon Torino, to kažem i vašem predsjedavajućem, molim vas nemojte iz strateškog e, stajališta miješati ovu trasu sa e, trasom e, Bilbordo Bilbao. Naravno, svačam da neki svačaju drugačije tu dimenziju. Zašto se ne moderniziraju povijesne trase. Pa moram reći da je ta trasa izgrađena prije 150 godina, 1870. Imamo naklon od 3%. Trebaju 3 do 4 lokomotive kako bi prešle 30 km uzbrdo. Zbog toga ta povijesna trasa više ne funkcionira. Naravno da moramo učiniti sve što možemo i to radimo. Ja redovito se uspinjem upravo tom trasom, ali gospodina, gospođo Karima Deli, gospodine Krameru, budite, budite skromni, budite skromni, molim vas shvatite da vlak koji je izrađen e, to je trasa koja je izrađena 1870. ne može biti korištena u današnje doba. To je dakle to što se dogodilo u Šamberiju i u Torinu su te dvije vlade osnovale velike strukture, 150 ljudi radi na tome u Šamberiju, mislim da 50 ljudi ne radi na ovom u Torinu, imamo dakle dvije vlade sa raznim sastavom u Francuskoj Italiji koji su već godinama u suglasnosti oko tog projekta unutač otporu od e, nekih osoba poput Karima Deli i gospodina Kramera i nadam se da ćemo moći nastaviti s tim radom. Hvala vam na vrlo zanimljivim izlaganjima, na vrlo zanimljivim odgovorima, samo još tri završne primjedbe. Što se tiče jezika u Europskom parlamentu, toga bi se trebali sjećati kao bivši zastupnik. Jezik nam je vrlo važan, svatko ima pravo govoriti na svom materijalnom jeziku, a ako vas se kritizira zato što odgovarate na francuskom ili Wim van Kampu na vašem materijalnom nizozemskom jeziku, onda ćemo vas uvijek braniti. Sa europskim poreznim novcem ovdje sjede svi ovi gospodin prevoditelj upravo kako bi vi mogli govoriti na jezik na kojemu želite govoriti. U redu, to ću zapamtiti za svoj, svoju sljedeću prezentaciju. Kao drugo, što se tiče financija. Na razini Europe imamo plan, ali nisam znao da Italija i Francuska imaju plan kako će to financirati u idućih 20 godina. To je druga stvar. I treća stvar je strateška važnost. To nisam rekao, to je važno, ali ja sam ipak htio čuti o alternativama. Evo, toliko za kraj. Srdečno zahvaljujem na vašoj prezentaciji i vjerojatno ćemo vas u okviru ovog saziva parlamenta još jednom susresti. Sve najbolje i uživajte i dalje u vašem radu. Hvala. Dobro. Dame i gospodo, nastavljamo sa zadnjom točkom dnevnog reda i to već treća sjednica ovog tjedna, molim. A riječ je o prezentaciji posebnog izvješća Europskog revizijskog suda o financiranju regionalnih zračnih luka u Europi. I tu predstavljam, jako se veselim da su nam došli, gospodin Dort Buchmann, koji je član revizorskog suda i u pratnji Luc koji je vodio tim koji se bavio ovom revizijom i sada dajem prvo gospodinu pofonu riječ na najviše 15 minuta. Lijepo da ste s nama, izvolite. Hvala vam lijepa, dobar dan, hvala vam zastupnici i članovi odbora za promet. Želim zahvaliti gospodinu Krameru što mi je u siječnju 2015. godine uputio poziv da dođem k vama i da predstavim specijalno izvješće e, pred odborom za promet i turizam. E, molim vas zabilježite da je ovo izvješće objavljeno na našoj internetskoj stranici i to već u prosincu 2014. godine. To je posebno izvješće pod brojem 21 2024 o ulaganjem u infrastrukturu zračnih luka koje su dobile europska, europska sredstva, jesu li oni isplativi. Radi se o vrlo važnom sektoru, više od 2,3 milijuna ljudi u prosjeku koristi oko 500 komercijalnih zračnih luka u Europi svaki dan. Najveće međunarodne zračne luke e, obuhvaćaju oko 80% ukupnog europskog zračnog prometa, dok što se tiče regionalnih i lokalnih zračnih luka, njih koristi samo 4% putnika. E, u tom sektoru radi izravno ili neizravno preko 1 milijun osoba, a Znači luke i aviokompanije doprinose sa više od 140 milijardi eura godišnje europskom brutu domaćem proizvodu. Što se tijekom revizije performansa infrastrukture zračne luke, naš sud je htio saznati postoji li stvarna potreba za ulaganjima koje su počinjena i htjeli smo pokazati jesu li, je li se završilo na vrijeme i u okviru proračunskih e, ograničenja, e, konstrukcija i isto tako koristili se ta ulaganja što je najvažnije. Također smo gledali da li je došlo do povećanja u broju putnika nakon tih ulaganja ili da li je došlo do poboljšanja u e, uslugama za klijente. Vrlo važno pitanje koje smo se postavili tijekom naše revizije je bilo to da saznamo jesu li zračne luke koje su financirane od strane Europske unije financijski gledano održive i e, postoje li nekakve posljedice, pozitivne posljedice na stvaranje radnih mjesta. Kako bi dobili odgovore na naša pitanja, proveli smo reviziju 20 zračnih luka u pet država članica, dakle u Španjolskoj, Italiji, Grčkoj, Estoniji i Poljskoj. Te su zračne ruke zaprimile od Europske unije ukupno svotu od 666 milijardi eura financiranja kroz Europski fond za regionalni razvoj i kroz kohezijski fond, a od toga smo sa revizijom pokrili 460 milijuna eura. Na temelju tog rada došli smo do sljedećih zaključaka. Kao prvo, je li bila potreba u najvećem broju slučajeva bilo je potrebno proširiti infrastrukturu. U 10 od 14 zračnih luka imali smo projekte za izgradnju terminala koji su provedeni kako bi se izbjegli problemi u budućnosti. A u 2 od 14 zračnih luka bilo je potrebno izgraditi nove zgrade na terminalima kako bi e, zračna luka mogla funkcionirati. No, E, vidjeli smo da u dvije zračne luke nije bila takva potrebna, a tu smo imali financiranje od 11 milijuna eura. Isto tako polovica uzatno staza i platforma za parkiranje zrakoplova e, je bilo potrebno, a u tri slučajeva nije bilo potrebe za proširenjem. Sve u svemu sud je izračunao da e, u 9 od 20 zračnih luka koje smo kontrolirali jedno ili više projekata uopće nije bilo korisno, a to predstavlja 28% ili 129 milijuna eura e, financijskih sredstava iz Europske unije za zračne luke dakle, koje smo istražili. Kao drugo, je li sve bilo izgrađeno kao što je bilo predviđeno? Sud je ustvrdio da su svi projekti osim jednog bili dovršeni, ali da je došlo do odgode u izgradnji i do konačne isporuke infrastrukture za zračne luke i to u 17 od 20 zračnih luka koji su obuhvaćeni revizijom. E, prosječni, prosječna odgoda je bila 23 mjeseci. Također je došlo do povišenih troškova u 9 značnih luka, što je rezultiralo u 95,5 milijuna dodatnih troškova nego što je inicijalno bilo predviđeno. Kao treće, je li izgradnja bila u dobroj mjeri? Sud je ustvrdio da deset zračnih luka da su oni ispod prosječnog korištenja, ispod mjerila od 104 godišnjih putnika po kvadratnom metru. Samo četiri e, kontrolirane zračne luke su ostvarile to mjerivo. E, dakle, nije došlo do realističnog niti pažljivog pristupa oko toga koliko je zapravo bilo potrebno rasta i bilo je pretjerano optimističnih e, prognoza što se tiče budućih e, brojeva putnika. Isto tako sud je procijenio e, kapacitete pisti i ustvrdilo je da samo četiri od proširenja infrastrukture pisti da su oni u skladu sa stvarnim potrebama, a da se stvorilo pretjerano kapaciteta u mnoštvu od ovih 11 zračnih luka koje smo kontrolirani. Sve u svemu, više od polovica e, svota europskog financiranja, dakle 55% ili 255 milijuna eura, posvećeno je e, infrastrukturama koje su bile nepotrebno velike. Kao četiri, koristili se ove infrastrukture koje su izgrađene. Možemo potvrditi da je većina infrastrukture koja je izgrađena sa novcem iz europskih fondova e, korišteno, ali da je otprilike 38 milijuna eura uloženo u infrastrukture koji se nisu koristile u trenutku provedbe revizije. Pet. Možemo li smatrati da su ta ulaganja dobra u smislu odnosa troška i učinkovitosti? Pa, teoretski gledano projekti bi se samo trebali ostvariti ako su predviđeni prihodi veći nego troškova. A e, sud je usporedio zato planiranje troškove po dodatnom putniku kada je odlučeno ulaganjima prema, prema zadnjim informacijama koje smo zaprimili i onda smo imali općenito rečeno situaciju da je to bilo u skladu. Za jednu zračnu luku je procijenjeni svani trošak po putniku bio mnogo veći nego što je bilo izvano zamišljeno, a za sedam zračnih luka je taj procijenjeni trošak što se tiče dodatnih putnika bio više od dvostruko veći od samih prognoza. Šest. Mogu li se zračne luke same održavati? Pa mi u našoj analizi smo pokazali da samo četiri od dvadeset revidiranih zračnih luka su redovito profitabilni tijekom razdoblja kojeg smo uzeli. Sedam eh, imaju dugoročno gledano financijsku ravnotežu, ali drugih sedam su zabilježili značajne gubitke u razvoju između 2007. i 2012. godine. Analiza suda je također pokazala da su zračne luke sa manje od 100.000 putnika godišnje doživjeli gubitak po putniku od 130 eura u tom razdoblju. E, zapravo se radi o manjim regionalnim zračnim lukama koje bi bilo u poteškoćama za nastavak svog rada kada ne bi više dobivali financijsku podršku iz javnih e, izvora. Sedam. kakvi su rezultati i kakav je učinak? Sud je usvrdio da samo 10 od 20 revidiranih zračnih luka uspijevaju e, ostvariti veći broj putnika između 2007. i 2014. godine, da je poboljšanje usluga za putnike bilo, ograničeno i e, da iako se stvaranje radnih mjesta i gospodarski rast općenito koristi kao argument za ulaganje u zračne luke, da ti te koristi zapravo se često nisu uopće mjerili. Isto tako ima malo dokaza da je došlo do stvaranja dodatnih radnih mjesta zahvaljujući ulaganjima Europske unije u zračne luke. Zapravo, samo izravno možemo za mali, za mali broj radnih mjesta tvrditi da je u vezi sa e, financijskim sredstvima iz Europske unije i to samo u četiri zračne luke. Osam. Koji su glavni uzroci za ove nalaze? E, mi smo detaljno u izvešu razradili te uzroke, ali evo kratko mogu ih sažeti na sljedeći način. Pod A, mnoge prognoze su bile pretjerano optimistične vezano uz e, vjerojatan broj putnika. B, e, bilo je previše sličnih ulaganja u začnim lukama koji su bili preblizu jedna drugoj. I C, postoji manja koordinacija među državama članicama u trenutku kada su donesene odluke o ulaganjima. Samo u jednom od pet država članica možemo vidjeti da postoji dugoročna strateška vizija za razvoj infrastruktura zračnih luka. de Komisija je imala samo ograničena saznanja o onome što se događa na tom području. Način na koje e, se vrši sustav izvješćivanja komisiji zapravo ne dopušta da ima opću sliku o svim ulaganjima koje se financiraju iz Europske unije e, vezano uz zračne luke. Stoga, Europska komisija zapravo ne zna tko dobiva financijska sredstva niti u kojem iznesu. E, to joj omogućava da, to joj onemogućava da provodi monitoring. Devet, Što mi preporučujemo? Sud preporuča dvije stvari. Kao prvo da se Eh, uvedu granice za dodjelu sredstava za buduće financiranje iz Europske unije, komisija bi tijekom eh, programnog perioda za godine 2014. do 2020. osigurati da države članice dobiju financijska sredstva iz Europske unije samo za infrastrukture zračnih luka u onim značnim lukama koje su financijski održive i gdje je ta potvrda za ulaganjima potvrđena, procijenjena i pokazana, to bi trebalo biti sastavni dio e, za postupak davanja suglasnosti komisije i za praćenje zatim operativnih programa. Isto tako treba izbjeći udvostručenja, nekoordinirana ulaganja u infrastrukturu za zračne luke, te bi države članice trebale usvojiti planove za razvoj e, regionalnih, nacionalnih i super Eh, za, za razvoj eh, zračnih luka i ti planovi bi trebali biti regionalni, nacionalni i supranacionalni. Na posljedku hvala vam što ste mi dopustili da vam predstavim ovo izvješće. Sada bih predao riječ voditelju revizorskog tima, gospodinu Luku Tjernu, koji će dodati nekoliko primjedbi vezno uz metodologiju koju smo koristili prilikom revizije. Hvala vam. Hvala lijepo. Dobar dan, dame i gospoda. Kao što ste čuli, ja sam Luke Tjernu i predvodio sam tim u ovoj reviziji. Sad bih vam samo htio pokazati nekoliko slajdova kako ne, bismo, ne bi došlo do bilo kakvog nesporazuma u vezi naših brojki i pokazatelja. Dakle, idemo na, mi ćemo općenitim stvarima govoriti. Ako imate specifična pitanja o konkretnim aerodromima, mi smo ovdje da vam odgovorimo. Dakle, Prvo koliko smo toga pokrili svojom revizijom. Imali smo otprilike 80% alociranih sredstava, 20% zračnih luka i je bilo u skladu sa materijalnošću. Mi smo poveli dvije u Poljskoj, dvije u Estoniji, četiri u Grčkoj, osam u Španjolskoj i da smo samo govorili o onim najmaterijalnijim iznosima, onda bi samo govorili o ovim španjolskima. Pa prema tome mi smo to malo ograničili da ne bismo E, radili isključivo reviziju na španjolskim aerodromima. Drugo, selekcija, odabir, kako smo to radili. To je bila specifična procedura koju smo koristili, koja se sastojala od četiri različita stupa. Znači, svi važni projekti su trebali biti ispitani da vidimo kako se njima prvo upravlja. I gledali smo dakle 2010. što se gledalo i to nije bila ta prva analiza previše e, uvjerljiva niti pouzdana. Zatim, mi smo kako smo radili? Mi smo išli pet e, aerodroma smo uzeli koji su se bazirali na onom kako smo percipirali rizik koji im prijeti, a pet drugih e, zračnih luka su bile slučajno i odabrani. Mi smo naravno gledali kako je uključili smo zračne luke na koje se mogu kasnije pojedinačno vratiti na svaku ako želite. Naša pitanja za reviziju su bila tri vrste. Prvo, da li su investicije bile potrebne i zatim da li su dobro s njima upravljalo i treće da li su bile troškovno gledano učinkovite, odnosno ekonomične i zatim da li su postigli rezultate koje se očekivalo i kakve su bile posljedice. nekoliko riječi o krizi. Jer je to prošli puta ste pitali puno o toj krizi, kako se ona odrazila, vrlo ograničeno se ona odrazila. Ja ću vam pokazati ovdje dva slajda koje vam trebali i normalne situacije to objasniti. Naravno, u ovoj prezentaciji to nije sad savršeno jer ne vidite na desne strane što je sve još trebalo vidjeti, ali dobro. U crnom grafu, crvena linija vidite, jako se teško vidi imamo reviziju pet zemalja članica. Ova, ova purpurna linija pokazuje kako izgleda situacija na poljskim aerodromima gdje stvarno raste promet, a onda vidite naranđaste u Estoniji gdje su doživjeli 2009. zbog problema Air Estonije su imali jedan zapravo prekid i, i pad prometa, ali to je bilo 2009. do 2010. kasnije krenulo na gore. A onda vidite ovu plavu gdje vidite gdje se vidi najbolje u Španjolskoj kako se odvojala situacija i kako se bankarska kriza i financijska kriza odrazila na stalni pad prometa. Mislim da ćete vi ovdje morati ispitati još vašu informatičku opremu. Čini se da vam IT oprema baš i ne funkcionira najbolje. Dobro, idemo dalje. Drugi grafikon pokazuje koliko je trendovi kod prijevoza putnika na tim zračnim linijama. Dakle, ovo e, crna linija je promet putnika na svim europskim zračnim lukama, gdje vidite od 2006. i 2007. do 2013. u stalnom porastu. Međutim, ova zelena linija onih pet zemalja prvih koje smo revidirali, a u plavoj liniji to su one zemlje, onih problematične aerodronih pet država koji su se pokazali na reviziji problematične. Vidite kako je tu trend putnika opadao. Sad, da odgovorimo na prvo pitanje. Glavne stvar je prva linija za 13 od 18 zračnih luka smo vidjeli da imamo ozbiljnog preklapanja. Jer vidite imamo recimo zračne luke na jednom jedinstvenom otoku, recimo Ventura i La Palma, da vam damo primjer kako se to onda radi. Koristili smo podatke iz Eurostata, najnovije statističke podatke i onda smo to kartirali. Upravljanje, pitanje menadžmenta i jedno od najvažnijih pitanja. Projekti, financiranje je zapravo išlo više zato da se samo potroši novac, a ne da se bude učinkovito i postignu dugoročne korisne posljedice. Očito je bilo puno važnije potrošiti novce nego postići rezultate. Treća stvar je, to smo još dobili čitav niz informacija i vidite puno slučajeva u kojima smo imali zakašnjenja, otezanja, izgradnju zgrada ili infrastrukture koja nije bila potrebna, zatim ograničena poboljšanja. I da vam kažem sad na dva slajda kako smo mi mjerili tu potrebu uopće, kako smo mogli e, uopće izmjeriti potrebu primjerice za proširenjem pisti mi smo uzeli 404 putnika na jedan kvadratni metar prostora terminala prema podacima IATE. Sad smo gledali kolike su investicije potrebne, to se najbolje vidjelo u slučaju Katanije, koliko je investicija potrebna da se to poveća taj prostor koji se oduzima za 404 putnika godišnje koji preko toga prođe. Znači, svaki metar kvadratni terminala dodatni je potreban ako promet godišnje raste za 404 putnika. Međutim, vidjeli smo da je to uglavnom smo imali krive podatke i da je otprilike ovi aerodromi koji su sufinancirani koje smo mi revidirali nisu imali ni 50% potrebnog prometa putnika a da bi trebalo njih proširivati uglavnom imali smo vrlo ograničene kvalitativne koristi imali smo vrlo ograničene dobre posljedice i koristi. Ključne potrebe, ključne poruke da sad pređemo na to. Već ste čuli preporuke koje vam je gospodin Pufan ovdje prezentirao, ali imali smo nekoliko ključnih poruka koje ovdje želimo još jedan puta naglasiti. Prva je slične nalaze kao i ovim nalazima sve mogli i drugdje naći, ne samo u ovim zemljama gdje smo proveli reviziju. Ja sam uvjeren u to, gospodine predsjedavajući, da toga imaju u vašoj zemlji, što ste spomenuli, ali imaju u drugim zemljama. U našoj studiji smo naučili da se neiskorištenost kapaciteta, preklapanje, dupliciranje i tako dalje, da je to nešto vrlo često i da bi to trebala postati glavna poruka. Druga, stvar je, ono što smo uzeli u obzir je, nisu samo bitni, dakle, financijski aspekti, nego pristupačnost, zatim socioekonomski aspekt. Jedna stvar koju smo cijelo vrijeme u metodologiji pokušavali izbjeći je pitanje otoka. Jer otkotaka ne možete otići plivajući. Prema tome, luka vam ima, jedan otok mora imati luku, kamo možete brodom doći, ili izračnu luku možete doletiti samo. Prema tome onda nismo ni htjeli se previše brinuti za aerodrome na lukama kao La Palma i ostalo. Znači, rekao sam već i pitanje preklapanja stvari, iskorištenosti kapaciteta, pristupačnosti, socioekonomske aspekti. I to su one bitne stvari da bi se novac dobro utrošio. Ali za to treba isto tako i prioritete izvući između različitih aspekata i moramo imati jednu kvalitetnu analizu ekonomičnosti. Zatim treba dobro e, provjeriti razvoj u ostalim konkurentnim modalitetima prometa, primjerice brzim vlakovima i sl. I to su sve stvari koje treba provjeriti prije nego što se bacimo i krenemo investiranje, a ne da to post hoc naknadno otkrivamo jer nismo na vrijeme učinili pa da nam odu investicije u krivom smjeru. Hvala lijepo, hvala obojici naših ovdje gostiju i na vašim prezentacijama. Mislimo da je jako dobro da ste to istražili, da je revizija provedena, ali sada prva se za riječ javila Dede Klun. Hvala lijepo. Hvala gospodine na prezentaciji. Možemo jako puno naučiti iz toga. I mene je zapravo jako zanimala metodologija koju ste koristili kod vaše revizije. Ja sam gledala vaše izvješće prvotno i vi ste imali 28 zemalja među kojima ste trebali birati i odabrali ste zapravo pet zemalja u kojima se de facto 78, gotovo 80% ukupnih sredstava za tu namjenu utrošilo. Mislim da je vrlo teško vidjeti naknadno kako je novac potrošen, da li je to mudro učinjeno ili je to moglo biti puno učinkovitije, E, ali vrlo važno to onda, naravno, s aspekta revizije utvrditi, a nakon toga mi možemo jako puno lekcija iz vaše revizije naučiti. S druge strane imamo generalno pitanje da li je potrebna zračna luka negdje i to je načelno pitanje i što ona i inače u drugim aspektima života znači i međutim kojoj mjeri ona je za generalnu ekonomiju te regije nešto čini, ovdje nemamo nikakvih dokaza da li su stvorene i uopće da su stvorena nova radna mjesta i u kojem mjestu dakle takav jedna zračna luka doprinosi općoj ekonomiji. A ovdje imam recimo za svakih sto tisuća e, investiranih koliko radnih mjesta treba stvoriti, koliko ono treba radnih mjesta stvoriti, koliko se treba povećati vrijednost BDP-a dotične zemlje. Dakle, vidimo tu ovi podaci koje smo dobili iz različitih izvora govore da je ipak došlo do nekog doprinosa e, BDP-u dotične zemlje svake i do otvaranja nekih radnih mjesta. Teško je. Jer s jedne strane imamo konkretne podatke koje naknadno dobivamo, ali iz regionalnog aspekta gledano opet je bitno da se povežu te regije i ako je teško vrlo često održavati i plaćati regionalne zračne luke, ali to je vrlo bitno i za turizam i čitav niz drugih sektora, stvaranje radnih mjesta i u drugim sektorima i zapravo jako teško unapred prognozirati kako će stvari izgledati, jer vi morate investirati da bi se povezali, da biste mogli otvoriti turizam i ostalo. A kad gledamo sad gole činjenice, naknadno pogotovo post hoc, onda vidimo da možda nije ispunila očekivanja, međutim postoje tu i socioekonomske kategorije koje nisu nužno uzete u obzir, a koje moraju biti dio našeg razmatranja. Ja naravno shvaćam vašu poantu i vaše argumente i da su neke stvari potpuno nepotrebno izgrađene, neke zgrade, dijelovi infrastrukture i tako dalje, ali iz mojeg vlastitog iskustva mislim da u tom razdoblju 2014. do 2020. da će biti više zahtjeva komisije da se istraži kak gdje i kako neki novac, neka sredstva evropska gdje su potrošena. I da li je to učinkovito učinjeno, da li je to zaista bilo potrebno, da li su stvarno pridonijeli BDP-u, da li su stvarno otvorili nova radna mjesta ili je došlo do nekih nepotrebnih ponavljanja, preklapanja, do nepotrebne ili gubitka u konkurenciji različitih modaliteta premata. Sve to naravno od svega smo svjesni. Ali mnogo tih područja, Palma ili ovi otoci koje ste naveli, za njih je to strahovito bitno, recimo s aspekta jednog otoka je od životne važnosti da li imaju zračnu luku, jer oni nemaju paralelne konkurentne modalitete prometa za povezivanje. Mislim da je ovo sigurno važno izvješće, ali što je najvažnije da bi možda jedna supervizija bila umjesna, da se vidi u kojoj mjeri je bilo nepotrebno svo to trošenje. Naravno, tamo gdje je bilo preklapanja to je tako, ali za udaljene, izolirane regije kao što su otoci je to jako važno. Ja moram reći, ja sama dolazim s jednog otoka i to otoka države, Irske. I bez zračnih luka mi imamo nula povezanosti. Stoga da ja jako dobro znam šta to znači za cijelu zajednicu koja tamo živi, otočku zajednicu, imati zračnu luku. Hvala lijepo sad, gospođa e, Zahvaljujem predsjedatelju da budući da je revizorski sud e, na neki način se ogradio od onoga što ću sada reći, ali ja sam to već rekla i moram to reći ponovno. Dakle, činjenica je da ovaj revizorski sud ima određenih problema kada riječ o ovakvim situacijama. I ja bih rekla da u nekom trenutku e, revizorski e, zaista kaže da možda smo mogli napraviti i bolju reviziju. Dakle, za početak možda smo mogli koristiti koristiti malo širi prober. Zašto smo morali koristiti kohezijske e, fondove i jug? Jer ispada da mi uvijek sve radimo najgore od svih ostalih. E, naravno da neka druga, neke druge zračne luke koje su možda imali veliku sreću i gospodin Kramer je ovdje iskrenio u tome od nekih drugih koji kaže da ovdje da postoje neki drugi problemi u cijelom e, u cijeloj Europi, a to je Berlin kao glavni grad cijelog svijeta koji sigurno ima jako puno problema sa zračnim prometom. I dakle, e, Revizorski sud nam je mogao reći da je zapravo njegovo uzorkovanje bilo vrlo sporadično i vrlo slučajno e, i ne mogu prihvatiti činjenicu e, da su zapravo fondovi iskorišteni najviše za našu zemlju između ostalih jer postoje i drugi načini probira. E, kad, da vam kažem, znači iskoristili su sve države s juga i također Španjolsku e, koja ima vrlo značajnu važnost javnih usluga te su iskoristili također i dva aerodroma na otocima koji su važna turistička mjesta i o kojima ovisi zapravo prisutnost turista na tim područjima i naravno tu su stavili također i slike koje su zaista grozne. Mislim dobro da ne komentiramo sad dalje to. Idemo dalje. Prelazim na krizu. E, prva brojka koja se ovdje stavlja kao nekakva referentna brojka je 2007. godina, a tada je zapravo godina u kojoj je sve na neki način se poremetilo. E, godina koja je prethodila, to je bila godina koja je prethodila toj strašnoj e, krizi i kada su zapravo sve vrijednosti bile dosta visoke. Nakon toga je uslijedio pad također kada govorimo i o drugim e, mjestima i drugim gradovima mi smo ti koji nismo e, e, iskoristili zapravo te činjenice i ne želim zapravo graditi nekakvu drugačiju sliku na tragediji drugih. Također ovdje se ne pojavljuju i neki drugi aerodromi koji pokazuju potpuno drugačije iznose. Dakle, koliko su izgubili od 2006. do kraja ove revizije, koliko su zapravo španjolski aerodromi izgubili. Činjenica je da su i mediji bili na suprotnoj strani i da su oni također govorili e, i o padu e, same iskoristivosti, odnosno isplativosti tih e, zračnih luka, ali također i o padu broja turista koji su posjetili Španjolsku. Dakle, kriza ne možete reći da nije pogodila Španjolsku kada jest i to pogotovo kod nas. Španjolska je do 2013. izgubila 20 milijuna putnika. To se ne pokazuje ovdje, ali ili se možda pokazuje na način na koji se to na vašoj prezentaciji ne vidi također je Španjolska izgubila 11 milijuna putnika od 2007. godine u razdoblju najveće krize. Dakle, kriza je zaista imala učinka baš u našoj zemlji. Trebali ste to uzeti u obzir. E, 2012. godine e, izvješće na ovom odboru je e, pokazalo, s obzirom na e, usporedbu tih rezultata, da situacija ipak je bila uzrokovana krizom. Kada govorimo o Dakle, niste imali na umu također niti zaključke e, e, iz izvješća gospodina Barbona iz 2012. godine. Zato što mnoga od tih mjesta koje ste naveli su jedina mjesta koja su kontaktne točke za priljev turista na ta područja, a o tome ovise naši nacionalni proračuni. I upravo zato e, ti aerodromi su zapravo nada tim ljudima za preživljavanje u budućnosti. I zato se ne smije reći da su loše iskorištena sredstva za, izgrađanje tih zračnih luka koje su jedina infrastruktura na tako e, teško razvijenom području e, tih otoka koji su zahvaljujući tome povećali svoj priljev turista e, smatram da su to zapravo vrlo nepravedne informacije koje ste ovdje izložili vezano uz te lokacije. Hvala lijepo, sada Jens Zahvaljujem. Ja sam bio gradonačelnik eh, mnogo godina i naučio sam eh, da ponekad treba kritizirati te revizije, odnosno izvješća revizorskog eh, suda i trebamo možda to gledati i sa neke drugačije stvari. Možemo gledati kakvog učinka mogu imati takvi izvještaji u budućnosti. E, dakle, kada govorimo o važnosti tih regionalnih aerodroma, ja smatram da je njihova važnost iznimna velika. Oni su e, temeljni za razvoj regionalnih politika i za provedbu regionalnih politika i to je jasan primjer provedbe kohezijske politike koju Europska unija treba promicati gledajući dugoročno, a ne samo kroz program Obzor 2020, nego također i dalje od te perspektive kohezije regija. E, kroz takve politike same regije mogu provoditi strateška ulaganja koja su važna za njihov rast u budućnosti. Dakle, to su regije koje nisu, e, do, koje su slabo naseljene i to su regije koje mogu napredovati i dići glavu iznad vode samo ako imaju aerodrom. Mnogo puta ti aerodromi imaju stratešku važnost kako za neke općine i gradove, tako i za neke države. E, ja smatram da ovdje gledamo iz jedne e, vrlo uske perspektive i da ne pratimo lokalni i regionalni razvoj koji može e, pogodovati upravo izgradnja aerodroma na tom području. Ja ne mislim da je dobro to što komisija ovdje odgovara. Dakle, mi ovdje govorimo o podršci urbanim politikama i govorimo o istim neuspjesima E, te politike. Ali kada govorimo o ruralnim infrastrukturama i njima trebaju resursi da bi mogli ostvariti gospodarski rast. Sve one regije koje su slabo naseljene moraju imati pristup i drugačijim oblicima aktivnosti. Hvala lijepo. E, ja se izričito zahvaljujem na vašem izvješću. Mislim da ljudi trebaju učiti iz grešaka i ne možemo reći kriza i kriza. Ne, Ovdje smo vidjeli predočene aerodrome kod kojih je bilo kazano trebamo proširiti kapacitete što niti uopće bilo ni potrebno ni moguće. Recimo, zračna luka Tegel u Berlinu za 6 milijuna ljudi, a danas se 17 milijuna tamo prolazi svakodnevno. Prema tome nije riječ samo o tome kakvi su kapaciteti postojeći, nego kako se kasnije to može sve iskoristiti. A osim toga isto tako nije u pitanju i ne može biti u prvom planu samo povezivanje izoliranih i vanjskih regija i otoka. Ja, naravno da je veza jako važna, ali nije to u pitanju bilo, nego pitanje je bilo prvenstveno gdje su suvišne, pretjerane investicije učenjene zato što se sanjarilo. A ako se sanjari u recimo zračnom prevozu, onda to jako puno košta. Gledajte, evropske zračne e, kompanije dobivaju 30 milijarde godišnje od Europske unije zato što ne plaćaju PDV na, na kerozin na svoje gorivo na međunarodnim zračnim linijama. I sad vidite, a to sve željeznica mora sve kupati, dakle bratiti. A unatoč tome što im se oprašta taj PDV, oni je stalno u gubicima. U Njemačkoj je izgrađena nova jedan aerodrom od Kasela za 270 milijuna eura je proširen a oni su de facto na pet minuta tako rekoć od Frankfurta udaljeni gdje mogu vlakom i aerodromom i sad onog aerodroma ići gdje god žele. I šta se dogodilo sa tim aerodromom u Kasselu? Ili recimo ili Sarbrkana imamo 30 km do, između dva aerodroma kod Sarbrkana. I uopće zato što mi nemamo u Njemačkoj nacionalnu koncepciju kako ćemo i gdje ćemo napraviti mrežu e, aerodroma napraviti, a recimo Saarbrücken u ovoj situaciji imamo dva aerodroma na 30 km zato što su u pitanju nacionalne granice dviju saveznih zemalja. Jedna je 5 km s ove granice, druga 10 km s one strane. Prema tome to je suludin bacanje novaca jer nijedan jedan ni drugi nemaju dovoljno putnika. A vi iz Saarbrückena koji je blizu Francuske sa TGV-om ste, onim vlakom brze, velike brzine, ste za manje od sat vremena u Parizu. Prema tome sve je potpuno nepotrebno. Moja analiza je da je više od 90 50% velikih investicija u infrastrukturne projekte prometne, da imamo bacanje novaca i da mi zapravo samo podupiremo lobby građevinski i bankarski vjerojatno. Zašto je to tako? Postoji jedna analiza sveučilišta u Dresdenu koji su analizirali jedan prsten, izgrađeni prsten autocesta oko jednog grada, a da nisu uopće predvidjeli skretanje ili bilo kakve silaznice stoga. Znači da je to bilo samo da se izgradi. Ili jedan tunel Zendering u Austriji, onda je profesor izračunao da nakon što su ga izgradili najbolje bi bilo da su ga opet zatrpali, to bi bilo najpozitivnije jer inače druge koristi nema. Znači, drugim riječima i ovdje bi mogli reći, ovdje smo gradili sve zgrade pa ćemo ih opet zatrpati i srušiti, jer je bitno bilo, nisu nam trebali, nego je bilo bitno dati ljudima posla i zaposliti građevinarski sektor koji je propasti. A mi moramo razmišljati danas strukčije, Jer vidite, svako će reći, ako nešto skidam i nešto gradim, pa onda rušim, onda jesam za to vrijeme napravio konjunkturu i zaposlio ljude, ali je pitanje da li nema boljih načina da se to postigne. Ja sam sigurno zato da se izolirane regije kao recimo u Finskoj ili negdje na rubu Švedske ili otoci u sredozemlju povežu, ali ne na taj skupi način. Ili mi smo željezničku prugu Bratislava-Berlin e, zatvorili zato što nije više bilo subvencija za tu prugu, a ta pruga nije bila, nije se mogla održati. Prema tome, ne možemo, moramo drugčije gledati na to, jer mi kad izgradimo te zračne luke imamo četiri od dvadeset aerodroma na kraju se isplati. A da vam kažem kako je u Njemačkoj. Mi ne govorimo samo o Berlin Schönefeldu novom aerodromu. Imamo tri međunarodna aerodroma u Njemačkoj, od toga je sedamnaest njih deficitarno. Samo šest posluje sa dobiti. Ili da kažemo, mogu izjednačiti troškove koliko stoje a mi to svi sufinanciramo, ali mogao bih vam odmah reći koliko se kilometara željezničkih pruga eh, obustavlja i zatvara u Španjolskoj. To je bilo tako i u Švedskoj i u drugim zemljama. Prema tome, zato se i govori sad o južnim zračnim lukama. I sad meni inače nešto novo da je Estonija u Južnoj Europi, jer se Estonija isto tako bila podvrgnuta reviziji njihovi aerodromi. Prema tome, to je jedna sasvim jedna druga dimenzija. Ja želim da se novac europskih poreznih obveznika potroši što je učinkovitije moguće, što je pametnije moguće, a ne za nekakve snove i fantazmagorije. Prema tome ja vam osim kasnije mogu čitav niz drugih primjera ovdje navesti, koje ali nacionalno, se plaća u Njemačkoj. I pitanje je sad kako ćemo dalje nastupati. Ja sam uvjeren da bi mnoge zemlje članice htjele europske novce kako bi poduprli svoju propalu ili zastalu građevinsku industriju. Međutim, ako se pokaže da je to potpuno neekonomično, onda možete zaboraviti na takve projekte. Ja vam mogu reći ono što politika želi, učinit će jeftinom. Ono što ne želi, bit će skupo. Stuttgart, to vam je jedna sasvim druga tema, je trebala plus minus biti na pozitivnoj nuli. Ali onda je teren koji je se prodao, trebao je financirati podzemnu kolodvor. I od te pozitivne nule je ispalo sad 10 milijardi gubitka de facto. I sad kako ćemo s tim izaći na kraj? Ako se prognoze ne ostvare, komisija mora imati mogućnost da traži da joj se vrati novce. Ako se na početku iskreno i pošteno pošlo u projekcije i izračune. Mislim da bi to trebala biti pouka koju smo izvukli iz ovih analiza, kako bi doista onda u budućnosti izbjegli ovakve situacije. Dobro, sad imate vremena za odgovore, 12 minuta, izvolite. Da, domnule președinte. În legătură Zahvaljujem. Dakle, što se tiče pitanja koje je postavila gospođa Klun, e, kako su e, potrošeni fondovi, dakle, ja bih htio samo spomenuti da da smo imali e, preraspodjelu između izgradnje i iskorištavanja područja tih e, aerodroma. Većina njih je zapravo prekršila e, rokove i to prosječno 23 mjeseca je došlo do prekoračenja rokova. Naravno da ću se složiti sa gospođom Klun o tome. E, problem je e, na kraju održavanje. Dakle, e, ta zdra, znači treba, treba, E, ti, ti zračni prometi zapravo trebaju ostvarivati nekakvu dobit po pitanju prijevoza kako putnika tako i robe i potrebno, potrebno su određena sredstva kako bi se ti zračna, te zračne luke i održavale zato što putnici recimo mogu reći da e, mogu putovati e, Ryanairom od Charleroi i putnici, recimo te e, tvrtke će biti, te tog zračnog prijevoznika će biti jako zadovoljni. E, što se tiče pitanja koje je postavila gospođa Jala Sender, što da vam kažem? Dakle, e, probir tih aerodroma za Euroviziju da, činjenica je da je šest njih bilo temeljnih projekata koji su bili financirani u razdoblju između 2000. i 2010. godine. Pet ih je odabrano e, kao slučajnim prodabirom, četiri na temelju procjene rizika i e, ostali koji su potrošili najveći iznos iz fondova. Znači, e, to su bili oni glavni projekti za izgradnju infrastruktura aerodroma. Da, činjenica je da nije moguće doći na neki otok ako nemate zračnu luku i to je jako bitno za, eh, eh, terorizam. Mi smo već razgovarali o aerodromu Mursija, to je jedna specifična situacija, to već i sami znate. E, vrlo često se rade transplantacije srca i istina je da ti pacijenti moraju doći u dobrom stanju u bolnicu. A kada govorimo o krizi i o razdoblju 2006. E, godine, da, e, činjenica je da je ta kriza utjecala prvenstveno na građevinski sektor. Mi smo 2006. vidjeli veliki pad u tom sektoru i u e, parlamentu u Madridu e, se razgovaralo o e, tome i mi smo bili zadovoljni zapravo njihovim zaključcima zato što je na taj način poduprijet građevinski sektor u Španjolskoj. Iskoristili su se fondovi kako bi se dao posao znači svim onima koji rade u tom sektoru. A sad dajem riječ mom kolegi. Vrlo kratko da, stvaranje radnih mjesta, to je važno. Ali ono što smo vidjeli tijekom revizije je bilo da je to na kraju bilo toliko malo, da je to vrlo malo važno bilo onima koji su dobili novce i zapravo se nije onda moglo uzeti u obzir. Zatim, širi uzorak, veći uzorak, to uvijek možemo napraviti, ali mislim da bi nalazi revizije na kraju bili vrlo slični ovom što smo tu našli. Zatim, turističke atrakcije La Palme i Porteventure. Naravno, ja se slažem s tim, to su zbilja prekrasna turistički atraktivna mjesta i mi nemamo ništa protiv tih investicija, ali poanta je u tome da smo preinvestirali, pretjerali i to u prostoru, u svemu, da smo u nekim trenucima morali čak dio terminala zatvoriti da bi e, troškovi održavanja bili plativi, uopće podnošljivi ili u, jako naravno uz velike gubitke, ali da baš ne bude tolika rupa u, novcima poreznih obveznika. Dakle, pitanje je onda koliki je trošak za porezne obveznike. Imamo sedam od dvadeset koji nikad neće doći do točke kada se uopće break-even točke kad smo na pozitivnoj nuli, da tako kažem. Naravno, to je sad jedna politička odluka koja predstoji što će s time dalje biti. Jasno, to je pitanje koje je prilično univerzalnog karaktera. Mi smo tu diskusiju vodili kad smo počeli tu reviziju u Luksemburgu. Imali smo Luksemburšku, Frankfurtsku, Frankfurt Han, Charleroi, Liege i imali smo čak i Bitburg i Metz. To su sve aerodromi bili lokalnog karaktera, regionalnog karaktera koji su stvoreni, koje smo mi onda tamo podvrgnuli reviziji. I moramo biti na čisto da tu treba stvar racionalizirati. Jasno, od pet država, četiri, već nisu uopće imali dugoročnu strategiju razvoja zračnih luka. A jedna je imala i mi smo bili da je bar jedna od pet imala nekakav dugoročni plan, strategiju. Prema tome, kad je komisija primila tu poruku, onda je jasno znala šta će za, 2000, za razdoblje 2014. do 2020. raditi, kako će racionalnije utrošiti novce. Hvala. A sada ako Simon Brain iz komisije želi nešto kazati, ima sad priliku. Hvala lijepo. Ja sam Simon Brain i ja sam predvodim e, sektor za zračne luke u općoj upravi za pokretnost MOVE. Samo da velim nekoliko stvari vezi ovog izvješća. Vi ćete vidjeti komisijno mišljenje u aneksu revizijskog izvješća. Komisija se slaže naravno s nalazima te revizije i znamo da nije bila uvijek isti slučaj jer smo mi kad smo investirali prije u različite infrastrukture aerodromske u Europi smo imali vrlo učinkovitu analizu troškova i dobru situaciju. A sada, fokus ovih investicija E, je u novom razdoblju više na sigurnosti i na čuvanju okoliša. A osim toga se dogovaramo sa zemljama članicima i um, trudimo se da ostanemo u okviru razvojne mreže TNT Zatim, pitanje kondicionalnosti za, mm, to je jasno, uvijek se moraju uvjeti kondicionalnosti kod svakog projekta koji financiramo Evropskog u ovom novom razdoblju ispuniti. I tu smo puno strože nego što je to bilo u prethodnim razdobljima. To bi bile, dakle, te najnoveće promjene koje u ovom sljedećem razdoblju do 2020. slijede, a koje su zapravo i dobrim dijelom opravdane ovim nalazima iz financijske revizije Revizorskog suda. Još kratko dvije stvari koje su negdje članovi ovdje dotaknule pitanje profitabilnosti i neke brojke koje su ovdje iznesene. Činjenica je da je 44% europskih aerodroma danas gubi novce i da je um, jasno je da sedamdeset 70% onih koji imaju manje od milijun putnika godišnje zapravo moraju gubiti, a naravno da se onda one održavaju javnim sredstvima. Ali to samo pokazuje koliko je težak život za male aerodrome. Mislim da je se tu oslanjaju na državne potpore i različite projekte poput Cezara i ostale iz europskih sredstava koje pokušavaju regionalne male aerodrome preorganizirati mm, jer su oni potrebni upravo iz čitavog niza drugih aspekata kako bi održivo mogli preživjeti. I isto tako to je i ovdje, to je isto tako istaknuto u izvješću o regionalnim aerodromima koje je izrađeno i njihovoj reviziji. Priroda investicija je uglavnom u aerodrome i zračnom promet je dugoročna po svojoj prirodi i teško je tu zapravo odrediti što je bitnije. Iako je teško predvidjeti broj putnika koji će u dugoročnim, međutim dugoročno gledano proći preko tih aerodroma. Možda kad se naknadno post gleda onda je to jasno lakše utvrditi ali unaprijed je vrlo teško danas prognozirati u ovoj svjetskoj situaciji koliko će ih proći. Hvala lijepo i na vašoj reakciji, a prije svega na svim predavanjima, prezentacijama i našoj diskusiji bilo je jako napeto, jako zanimljivo, a tako će kod nas u našem odboru i dalje ostati. I time želim zahvaliti na vašem boravku i s time je naša sjednica s vama za danas gotova, a sada nastavljamo sa pripremama trijaloga za sutra.